Dobar dan kolege, moramo započeti, započeti jer imamo nekoliko manjih točaka na dnevnom redu prije nego što prijeđemo na glavni dio ovog sastanka, to je zajednički sastanak s odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, tijekom kojega ćemo razgovarati o važnom pitanju izbjegličke krize u Europi. Dakle, započinjemo sa prvom točkom dnevnog reda, to je usvajanje dnevnog reda. Imamo dva prijedloga izmjena, odnosno dodajemo točku 4a, a to su zapisnici sa sastanaka koordinatora. I imamo i jedan zahtjev Seba Densa koji je izvjestitelj za mišljenje o sigurnim zemljama. Ne želi da se njegova tema predbaci za sutra poslje podne i da se razmotri točku 23. prije 20. Dakle, točka 23. o uzajamnom fondu Europske unije za Afriku će se razmatrati sutra oko 16 sati, a točka 20. o zajedničkom popisu sigurnih zemalja e, će se razmatrati nakon 18 sati. Prihvaćaju li sve ove izmjene? i volim također i osoblje i asistente da dojave svojim zastupnicima o, toj, o tim izmjenama tako da znaju koje ih točke reda najviše zanimaju. Zatim priopćenja predsjednice. Nemam nikakvih priopćenja. Sutra imamo glasovanje u 9 sati ujutro. Molim vas da budete točni. Znam da je Rue zatvorena tako da će kolege moći teško pristići i imamo zatim treću točku dnevnog reda priopćenja komisije. Ovdje imamo predstavnika komisije, ali nemamo nikakvih priopćenja od DigiDevco. Točka četvrta, odobrenje zapisnika sa sjednice 25. siječnja. Nalaze se u vašim materijalima. Ako imate kakve primjedbe, izvijestite o tome tajništvo prije kraja sastanka, jer ćemo u protivnom usvojiti zapisnik kakav jest. Točka 4a imate također i odluke i preporuke koordinatora 4. i 17. veljače u vašim materijalima i opet vas molim da dostavite bilo kakve primjedbe na te zapisnike prije kraja sastanka, jer u protivnom će se isti usvojiti. Hvala vam. I prelazimo sada na suštinu današnjeg zasjedanja, točku broj 5, odnosno prijedlog uredbe vijeća o pružanju hitne potpore unutar Unije. Danas su eh, sa kolegom Claudom Moraesom, predsjednikom odbora LIBE, koji se sada bavi doista značajnim zakonodavnim radom, razmatra brojne akte, a također je tu i povjerenik Stiljanides koji je dao svoju raspoloživost u zadnjem času i mora otići točno jer je ovdje na proputovanju za London. Dakle, mora krenuti u 17 sati. Zamolili smo ga da nam se odazove i to sa vrlo kratkim upozorenjima. To stoga kako bi predložio, odnosno predstavio novi prijedlog uredbe vijeća o pružanju hitne potpore unutar Unije. I taj je prijedlog objavljen tek 2. ožujka i to je prijedlog koji je nastao nakon rasprava između parlamenta, ministara i komisije o potrebi da se pruži humanitarna pomoć za rješavanje izbjegličke krize izbjeglicama u Europskoj uniji. Meni i kolegama su se na jesen obratile brojne nevladine organizacije i rekle su da iako primaju sredstva za pomoć izbjeglicama u Turskoj, Libanonu, Jordanu i Ukrajini, da ne postoji niti jedan predviđeni instrument unutar europskog proračuna kako bi se stručno znanje stavilo na raspolaganje unutar Europske unije i to smo proslijedili povjereniku na jesen i on je preuzeo na sebe e, da na tome poradi i sada imamo zakonodavni prijedlog koji treba brzo usvojiti i to se radi sukladno članku 122. stavku 1. ugovora. Dakle, to ne ide sukladno uobičajenom postupku odlučivanja. Povjerenik će nam dati više detalja. Dakle, riječ je o 300 milijardi eura 2016. i 200 milijardi eura u razdoblju od 2017. do 2018. Zemlje članice su se o tome dogovorile u srijedu, a sutra će to vijeće ratificirati. Nacrt rebalansa proračuna će biti predložen parlamentu sa ovom odredbom E, povjerenik će objasniti odakle će doći sredstva jer su to upravo pitali kolege hoće li se to oduzeti drugim e, sredstvima koja se izdvajaju za humanitarnu pomoć, no mislim da, ako sam dobro shvatila, to ne dolazi iz sredstava za vanjsku pomoć, nego iz Fonda za azil, migracije i integracije iz e, poglavlja 3 višegodišnjeg financijskog okvira. Evo, sada predajem riječ Klaudu Moraesu, koji dolazi iz odbora koji je nadležan upravo za to proračunsko poglavlje. Hvala Linda i hvala odboru za razvoj što nam je omogućio organizaciju ovog zajedničkog sastanka. Doista smo vam zahvalni na tome. A također sam zahvalan i povjereniku na tome što me je izvještavao o situaciji u ime odbora LIBE i također mu želim zahvaliti na tome što nas je doveo od ovog trenutka kada se e, humanitarnom pomoći bavimo kao srži problema. To je doista važan doprinos integriranom pristupu izbjegličkoj i krizi, tako da doista sredno pozdravljamo ovu inicijativu. Ne želim duljiti jer želimo odmah predati riječ povjereniku. I također želim pozdraviti članove odbora LIBE i zamoliti ih da postave pitanja o proračunu. Evo samo još par napomena. Ova zajednička e, rasprava odvija se o prijedlogu uredbe vijeća i to je popraćeno rebalansom proračuna kako bi se izdvojila sredstva za taj novi instrument unutar Unije. Predviđenih 400 milijardi eura doći će iz novog fonda za migracije u novu proračunsku liniju i koliko čujemo komisija predviđa 300, milijardi za, 300 milijuna za 2017. 200 milijuna za 2017. 2018. Tako da u svjetlu ovih prijedloga siguran sam da će članovi našeg odbora pitati o korištenju ovih sredstava i o pravnoj osnovi i također o održavanju odgovornosti. No, ipak e, želim naglasiti da smo zahvalni na ovoj inicijativi i na čvrstoj suradnji sa e, odborom za razvoj i sa vama kao povjerenikom. Hvala Klod i predajem riječ povjereniku. Hvala, hvala Linda. I hvala Klodu na ovom konstruktivnom uvodu. Evo, na početku ove rasprave želim zahvaliti svima. Hvala gospodine Moraes. I hvala poštovani kolege na vašoj prisutnosti i na ovoj razmjeni gledišta o temama koje su važne za cijelu Europsku uniju, naročito ovom važnom instrumentu koji pruža hitnu potporu i humanitarnu pomoć unutar Europske unije. Danas sam svakako htio prisustovati ovoj razmjeni gledišta jer se ona odvija u okviru zajedničke rasprave s odborom za građanske slobode i odborom za razvoj. Ovo je prava prilika za predstavljanje stanja razvoja novog humanitarnog instrumenta za pružanje hitne potpore unutar Unije. Moji suradnici i ja smo kontaktirali sa predsjednicima i koordinatorima oba odbora kako bi ih unaprijed informirali o svemu. I želim vam zahvaliti na pozitivnim znacima potpore koje smo primili od ovoga doma kada je riječ o ovoj inicijativi, a ja nisam uopće sumnjao u to. Od mojeg stupanja na dužnost naša je suradnja bila izvrsna i to naročito vrijedi za odbor DV, odakle ja dolazim i na, to, vam doista iskreno zahvaljujem. Prije nego što završim sa uvodnom riječi i ukratko ću se osvrnuti na Ukrajinu, jer ću je posjetiti ovoga tjedna, odnosno tamo letim u srijedu. I u ovim trenucima Izbjeglice bježe od sukoba i pristižu u susjedne zemlje, ali također i u Europu. Broj izbjeglica je stalno u porastu i to i unutar i izvan Europe i zbog toga trebamo biti spremni pomoći onima kojima je to potrebno. još jednom želim naglasiti sljedeće. To je naša povijesna obveza i naša moralna dužnost. Moramo se pozabaviti ovom krizom bez presedana. Naravno, Znam da su ovi dani doista izvanredna vremena i to zahtjeva i izvanredna dijela. li itko bio pomislio prije godinu dana da ćemo osnovati jedan takav instrument za hitnu potporu unutar Europske unije? Ne, ali sada smo to učinili i to iz dva razloga. Vidimo kao prvo da je situacija sve gora iz dana u dan. Od početka krize neke zemlje članice imaju poteškoća u suočavanju sa ovom humanitarnom krizom. Kako potrebe rastu, međutim naši napori nisu dovoljni. Situacija je postala još težom otkako je prestao priljev neprijavljenih imigranata už balkanske rute. Prije dva tjedna broj izbjeglica koji su se nalazili u Grčkoj bio je 15 tisuća. Danas ih je više od 45 tisuća. Teško im je pružiti sklonište, a također e, i najosnovnije potrebe. Drugi razlog za osnivanje ovoga instrumenta sada jest potreba za brzim djelovanjem i proaktivnim djelovanjem. Potreba da budemo spremni. I to je upravo ono što činimo tim novim instrumentom. A budući da se potrebe povećavaju iz dana u dan, svaki izgubljeni dan je važan. Naš instrument za humanitarnu pomoć je sukladno Lisabonskom ugovoru posvećen isključivo trećim zemljama. Kako bi se nosili s krizom, aktivirali smo također i mehanizam civilne zaštite Europske unije. No, taj instrument, iako je vrlo bitan, nije lijek za sve. Mehanizam je nastao upravo kako bi se riješila kriza usred prirodne nepogode koja je pogodila samo jednu državu članicu. No sada, kada imamo više zemalja članica koje su u poteškoćama, vidjelo se da taj instrument ima svoje ograničenja. On naravno se temelji na dobrovoljnim doprinosima zemalja članica. On je bio uključen u rješavanju nekih najhitnijih gorućih problema, ali to nije dovoljno. Dakle, priljev izbjeglica u Europu i njihove potrebe su ukazale na jedan nedostatak u našem instrumentariju i to treba odmah nadoknaditi. Na Europskom vijeću u veljači zemlje članice su pozdravile namjeru komisije da iznese prijedlog takvog instrumenta koji će nam omogućiti pružanje pomoći unutar Europske unije. Dakle, posljednično je drugog ožujka komisija predložila izradu takvog novog instrumenta i donošenje nove uredbe koja će nam prvi puta u povijesti omogućiti i pružanje brze potpore humanitarnoj pomoći unutar Europske unije. Taj će instrument eh, nam omogućiti pružanje potpore, a također i nadopuniti napore zemalja članica koje su najzahvaćenije krizom i čiji su financijski i administrativni kapaciteti preopterećeni krizom. Dakle, ovim se instrumentom e, uz pomoć humanitarnih partnera Europske unije nastoji pomoći zemljama članicama u upravljanju tom krizom. Evo, to želim pojasniti. Naši partneri na terenu bit će naši humanitarni partneri, a naravno moramo se uskladiti i surađivati sa zemljama članicama. Očekuje se da će sutra vijeće usvojiti taj instrument i to 13 dana nakon podnošenja prijedloga. Situacija na terenu u Grčkoj, i Domeniju i u drugim područjima je očajna i sve je gora, zato trebamo brzo djelovati. Imamo mandat na tri godine Komisija će iznijeti svoju ocjenu provedbe ove inicijative nakon godinu dana. Sada da prijeđem na pitanje proračuna, Linda je već to spomenula, ali dopustite mi da tu budem konkretniji. Sada ćemo na raspolaganje 700 milijuna eura na razdoblje od tri godine, 300 milijuna eura za ovu godinu i 200 e, milijuna za iduću godinu i još dodatnih 200 milijuna za 2018. godinu. Vijeće i Europski parlament e, su naravno u potpunosti uključeni u donošenje odluka. A na vas računam e, za brzo usvajanje rebalansa proračuna. U ovoj fazi tražimo prenamjenu prvih stotinu milijuna eura i moram naglasiti ponovno, to je novac koji ide povrh sredstava koja su namijenjena za izbjeglice izvan Europe. Jednom kada sredstva budu na raspolaganju, bit ćemo spremni u nekoliko dana potpisati ugovore sa našim partnerima. Evo i u ovom trenutku moji suradnici razgovaraju s organizacijama partnerima, UNHCR-om, Međunarodnom organizacijom za migracije, Crvenim križem i međunarodnim nevladinim organizacijama i to o mogućim konkretnim projektima koji će se provesti na temelju ove nove uredbe. Također ćemo pokrenuti i e, naše inicijative potpore koje ćemo moći i pojačati tijekom godine, naravno jednom kada se preostala sredstva stave na raspolaganje. Ponovno vas uvjeravam da je to naš prioritet i da ćemo se tim instrumentom služiti na najbolji mogući način u dolazećim godinama, odnosno tjednima i mjesecima. I to želim posebno naglasiti. Dakle, to je izuzetna mjera za izuzetna vremena. No, ne smijemo se zavaravati. Održivo rješenje izbjegličke krize zahtijeva rješavanje korenskih uzroka u zemljama porijekla izbjeglica i to u Siriju, Iraku, Afganistanu i u drugim zemljama. Dakle, kao povjerenik za humanitarnu pomoć i dalje ću se zalagati da Europska unija i dalje predvodi međunarodni humanitarni odgovor na sirijsku krizu, a također i bilo gdje drugdje gdje e, su u tijeku sukobi ili gdje se dogode prirodne katastrofe. Sutra ću najaviti konkretna sredstva kojima ćemo rješavati humanitarne potrebe i to će biti prva najava na konferenciji za medije. A istovremeno i dalje ćemo predvoditi u pruženju odgovora na druge humanitarne katastrofe diljem svijeta. Vidio sam da je više puta došlo do nesporazuma i pogrešnih informacija koje su širili mediji, tako da to želim posebno naglasiti, a također iščekujem naš strukturni dijalog koji će se održati za nekoliko tjedana, tijekom kojega ćemo raspravljati o našem djelovanju na svim ovim područjima. Poštovani kolege, svi znamo da kada govorimo o izbjegličkoj krizi, je Grčka ona zemlja članica koja je najviše opterećena tom krizom. Pritisak na njezine obale je potpuno neproporcionalan i to isključivo zbog njezinog zemljopisnog položaja jer se ona nalazi na vanjskim granicama Europe. U petak sam posjetio Atenu i sastao sam se sa grčkim premijerom Ciprasom e, kako bismo ponovno potvrdili našu solidarnost prema Grčkoj i također kako bismo se savjetovali i uskladili naše buduće inicijative koje će se međusobno nadopunjivati. Svi imamo zajednički cilj. Odnosno, želimo učinkovito upravljati izbjegličkom krizom e, u Grčkoj, dakle s onim izbjeglicama koji su tamo smješteni i želimo olakšati njihove patnje. Naglasio sam u razgovoru sa grčkim premijerom da Grčka neće biti prepuštena samoj sebi u tom teškom trenutku Tamo sam također rekao, to ću ponoviti, da je velikodušnost grčkog naroda koji su pokazali izbjeglicama je primjer svima nama. I čim usvojimo proračun, a nadam se da će se to dogoditi uskoro, Planiram se vratiti u Grčku, posjetiti one dijelove zemlje gdje su izbjeglice smješteni. A u nekim slučajevima ti su izbjeglice bez smještaja, bez zakona, kao što je to recimo slučaj u Idomeniju, gdje se nalaze u nevjerojatnim okolnostima. da će se pobrinuti za usku suradnju s Grčkom kada je riječ o pružanju potpore sukladno ovoj uredbi, a pružit ćemo i odgovarajuću potporu onima koji su već aktivni na terenu, kao što sam već objasnio grčkom premijeru i grčkoj vladi. Hitna potpora E, pružit, će se isključivo putem naših humanitarnih partnera koji su prisutni na terenu. Dopustite mi sada kratak osvrt na Ukrajinu. Kao što sam napomenuo, Ukrajinu ću posjetiti u srijedu i to će biti moj treći posjet toj zemlji. Otići tu u područje zahvaćeno sukobom u istočnoj Ukrajini i to u trenutku kada je tamošnja ljudska patnja zanemarana od strane međunarodnih medija. Dakle, ne smijemo dopustiti da Ukrajina postane zaboravljena kriza. Godinu dana nakon potpisivanja sporazuma iz Minska, na istoku zemlje još nije uspostavljen mir, niti je vraćena stabilnost. Stotine tisuća ljudi i dalje pate zbog tog sukoba. Europska unija će i dalje pozivati zainteresirane strane na poštivanje prekida vatre, jer je to jedini način za stvaranje preduvjeta kako bi se uspjelo napredovati u pružanju političkog rješenja sukobu. A još jednom naglašavam, za Europsku uniju Ukrajina predstavlja prioritet. Više od 3 milijuna ljudi trebaju humanitarnu pomoć. Ja odlazim u Ukrajinu kako bih ponovno iskazao potpunu i opipljivu solidarnost Europske unije s narodom Ukrajine, a naročito s onima koje je sukob zahvatio na obje strane razgraničenja i tamo ćemo uglavnom usmjeriti svoju pomoć. U ovoj situaciji humanitarna kriza se nastavlja, a e, naše sposobnosti pružanja odgovora su sve manje. Pozvat ću sve uključene strane da dopuste neograničeni pristup humanitarnim partnerima kako bi ovi potonji mogli slobodno djelovati diljem zemlja, naročito u područjima koja nisu pod kontrolom vlade. Iako su neke humanitarne organizacije nedavno dobile dozvolu da ponovno započnu djelovati na nekim područjima, te organizacije jednostavno ne mogu zadovoljiti sve potrebe na terenu. Također postoji i hitna potreba da se omogući slobodno kretanje civila i to između područja koja nisu pod kontrolom vlade i ostatkom Ukrajine. No, humanitarna pomoć sama po sebi nije dovoljna bit će potrebne dodatne mjere kako bi se pomoglo jednom i pol milijunu raseljenih i to dugoročno i naravno kako bi se promaklo socijalni i gospodarski razvoj i kako bi se očuvala nada u bolju budućnost. Ukrajinske političke snage moraju se nastaviti usredotočavati na reforme jer je to jedini način da se osigura stalna potpora ukrajinskih, građana i međunarodne zajednice. Mi, Europska komisija, ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ublažili patnju tog naroda. Iako međunarodna zajednica sada mora reagirati na niz kriza bez presedana, ona ipak ne može okrenuti leđa onome što se događa u Istočnoj Ukrajini. Hvala još jednom Linda i gospodine Moraes na vašem pozivu, a sada sam spreman za razmjenu gledišta i na pružanje odgovora na pitanja koja ste već postavili u vezi sa nekim aspektom. Hvala, samo da vidim koliko kolega želi uzeti riječ, nemamo mnogo vremena. Imamo gospodin Venta. Dakle, molim vas samo da mi naznačite ako želite uzeti riječ. Gospodin Ventilo, izvolite. Hvala lijepa, predsjednice, povjereniče. Drago mi je da vas ponovno mogu pozdraviti. Vrlo kratko, što se tiče ovoga e, instrumenta za pružanje pomoći izbjeglicama koje dolaze u Europu, a istovremeno i da se surađuje sa transitnim zemljama. Hoćete li u sklopu te humanitarne pomoći raditi provjeru pravnog statusa izbjeglica i koji će se mehanizmi primjenjivati za razlikovanje izbjeglica prema kategorijama. Naime, postoje različite kategorije migranata. I na koji način će se odvijati suradnja s tranzitnim zemljama? Spomenuli ste i financijski okvir. Kako komisija ocjenjuje potrebe? Vi ste spomenuli neke brojke, no zanima me kako ste došli do tih brojki? Na temelju kojih je izrađen ovaj mehanizam? Gospođa Sipov iz odbora Libe. E, hvala. Kao prvo želim reći da se u potpunosti slažem da nam treba mehanizam za potporu unutar Unije, posebno što se tiče Grčke no želim isto tako istaknuti dvije stvari. Kao prvo, imamo gotovo 3 milijuna izbjeglica u Turskoj i upravo smo ispregovarali da će Turska primiti još veći broj migranata. Istovremeno, Evropska unija iz razloga postupaka određenih država članica šaljemo potporu da ne možemo primiti 3 milijuna izbjeglica, te da moramo smanjiti tu brojku. To je smiješno. Drugo, s obzirom da neke države članice ne žele preuzeti odgovornost niti primiti izbjeglice i ne pružaju financijsku pomoć niti djelatnike i službenike koji bi pomogli u rješavanju situacije u Grčkoj, moramo razgovarati o europskom rješenju. I htjela bih reći da je nevjerojatno ovo čemu svjedočimo. Diljem Europe se podižu ograde. Prije stotinu godina u Europi smo imali granice, ali nikada do sada nismo imali toliko ograda. I razlog iz kojeg sada razgovaramo o ovome jest izostanak solidarnosti europskih zemalja unutar Europe i izvan nje. U potpunosti se slažem da ne možemo prepustiti Grčku samu sebi s obzirom na veliki priljev izbjeglica, no ovdje razgovaramo o tome da se izdvoji novac iz proračuna Europske unije. To nije nekakav svježi novac, to je naprosto dio sredstava sa koji se preljeva iz jednog dijela u proračun drugi. To neće biti iz stavke za razvoj, ali koliko shvaćam to će ići iz stavke koja je namijenjena premještanju dakle izbjeglica. Koliko shvaćam u komisiji i vijeću očito je da više nitko ne uzima ozbiljno dogovor oko premještanja izbjeglica koji je postignut. Drugo pitanje, ako se bude išlo na taj način i ako veći broj država članica ne bude bio spreman na solidarnost, a sve se bude plaćalo iz proračuna Europske unije, to će značiti da će dugoročno gledano nedostajati sredstava za drugi novac, ne govorim sada o izbjegličkoj krizi, naprosto neće biti sredstava zbog izostanka solidarnosti. Dakle, ispričavam se što sam ovdje spomenula i neke komentare i pitanja, no uistinu je nevjerojatna situacija i ono što primjećujemo u nekim državama članicama. Hvala Lola Sanchez u ime kluba zastupnika GUE, izvolite. Hvala vam povjereniče što ste nam se pridružili na ovoj raspravi. Vi ste rekli da predviđate da će pomoć e, raspoređivati nevladine udruge na terenu, a ne nacionalne vlasti. Međutim, tu dolazimo u sukob brojnih, e, sa brojnim međunarodnim načelima kada je riječ o djelotvornoj raspodjeli pomoći. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Koje će korake poduzeti komisija kako bi se pomoć pružala u skladu sa međunarodnim načelima o učinkovitom pružanju pomoći. I drugo pitanje, kako ćete pratiti e, djelotvornost provedbe projekata, hoće li to raditi sama komisija ili će to ići preko država članica, tko će biti zadužen za ocjenu učinkovitosti? Hvala Linda i hvala povjereniku Stiljanidesu. Ovo je doista nužan instrument kako bi se uspjeli nositi sa potpunom odsustvom humanitarne pomoći na balkanskom pravcu. To je situacija u kojoj su naši humanitarni partneri na terenu ukazivali na postojanje ničije zemlje gdje su cijele obitelje prepuštene samima sebi. To je odsutnost humanitarne pomoći na koju smo mi ukazivali, naročito u našem klubu. I konačno, evo, dopustite mi da kažem, ovaj je instrument za hitnu potporu doista dobrodošao. No, Također e, bi bilo dobro da to dopre do osoba koje rade na terenu, naročito do nevladinih organizacija i do onih e, koji su u izravnom kontaktu s onima kojima je to najpotrebnije. No unatoč e, hitnoći i unatoč tome da je to doista nužan instrument, parlament mora moći nadzirati korištenje tih sredstava tog instrumenta i također učinkovitost korištenja tih sredstava. Ja vas molim da nas stalno izvještavajte i ažurirate o proračunu i o aktivnostima koje će se obavljati, o projektima i da nam omogućite nadziranje korištenja tih sredstava. I još jedna posljednja napomena, odnosno molim za dodatno pojašnjenje o tome odakle će se prikupiti tih 700 milijuna koji će se u ovom konkretnom slučaju staviti na raspolaganje. I još jedno pitanje u vezi sa Turskom. Nakon onoga što smo čuli o dijalogu s Turskom, e, mnogi od nas su zabrinuti jer e, su brojna pitanja postavljena u raspravi nam se učinila u potpunom sukobu sa međunarodnim pravom, a naročito o značelom non-reformana. I na kraju slažem se s onime što je rekla gospođa Sipel. Naravno, postoji razlog zašto djelujemo prekasno u strašnim uvjetima, a to je stoga što mnoge europske zemlje još nisu prihvatile zajedničko europsko rješenje koje je jedino moguće rješenje za za ovu krizu. Kada sam prije mjesec dana posjetila Lampeduzu, vidjela sam da dok se ne omogući preseljenje, bit će teško održavati ovakav sustav eh, ad hoc pomoći, jer vlade trebaju doista učiniti ono što su same obećale da hoće. Teresa Jimenez. Teresa Jimenez, izvolite. Hvala vam lijepo što ste mi dali riječ. I hvala vama povjereniče što ste došli na ovu raspravu. Ispričavam se što sam zakasnila. Mm, imala sam nekih problema dolasku iz zračne luke. I želim samo reći da smo obilježili Međunarodni dan žena prošli tjedan s posebnim naglaskom na žene u izbjegličkom statusu. Mene brine položaj tih žena koje putuju same s djecom i koje se nalaze u tragičnoj situaciji. One su najranjivija kategorija i na početku puta, ali i kada dođu u izbjeglički kamp, u velike broj slučajeva silovanja ili zlostavljanja, s obzirom da ih se u izbjegličkim kampovima ne odvaja od muškaraca. Moje pitanje je sljedeće, kada razgovaramo o humanitarnoj pomoći, a znam da nemate statističke podatke, a mislim da su nam oni potrebni, jer ukoliko ne budemo imali statističke podatke, bit će vrlo teško pružiti pomoć. I što se može učiniti kako bi se ženama osigurao odvojen smještaj? na način da mogu tamo živjeti mirno, bez brige. I da se nadovežem na nešto što je rekla kolegica, naša javnost izuzetno je zabrinuta zbog ovoga dogovora koji je postignut 17. Eh, i 18. ožujka. Što se tiče početnih komentara, Dakle, to nije nešto što će razuvjeriti nas niti našu javnost. Što možete učiniti kako bi se raspršili strahovi? Na koji način ovaj dogovor može poboljšati situaciju? Jer ono što se do sada učinilo nije u skladu sa onime što ljudi očekuju od Europe. Kod Moraz, hvala. Ja ću vrlo e, brzo postaviti pitanja. E, što se tiče članova odbora LIBE, htio bih e, reći da mi cijenimo da se sada donosi ovaj humanitarni instrument i mi cijenimo napore odbora DEVE i napore komisije. Povjerenik je spomenuo da sam ja u uvodnom dijelu spomenuo pitanje pravne osnove. E, to sam također postavio i potpredsjedniku Timmermansu, budući da to jedno šire pitanje. Ovaj članak 122. se temelji na poglavlju o gospodarskoj politici i tu postoje određena ograničenja. Kao prvo, tu je pitanje na koji način Europski parlament može biti uključen u čitav proces transparentnosti i zatim tu postoji opasnost da se ovaj instrument neće moći primijeniti na zemlju e, koja nije pod, zemljam, pod tim izvanrednim mjerama poput Grčke. Zanima me koje su vaše namjere, jer je to pitanje koje je važno za rad našeg odbora. I zatim, vezano za ovo što je rekla kolegica Sipov, ako se ova sredstva uzmu iz sredstava za premještanje, onda će to i za nas biti ozbiljan problem, jer to podrazumijeva da ovaj instrument za premještanje zapravo više ne stoji i mislim da vas e, e, lijepo molim da uzmete u obzir koliko mi cijenimo osnivanje ovog novog instrumenta. Hvala da mislim da se mi svi slažemo da je potrebno reagirati brzo i drago nam je da je to tako, ali želimo da parlament bude informiran i uključen u čitav proces. Mislim da je dobro da će pomoć biti distribuirana brzo nevladinim udrugama Isto tako postoje druge krize u svijetu, spomenuli ste sami Ukrajinu, zatim izvješće o Južnom Sudanu i tako dalje. E, dakle, moramo se pobrinuti da novac dođe do onih kojima je najpotrebniji. Izvolite povjereniče, hvala Linda i zahvaljujem kolegama na pitanjima. Vidim da ste se usredotočili na pitanja proračuna i istovremeno su vaša pitanja bila usmjerena na to odakle će doći novac. Prije svega želim nešto razjasniti. Europska komisija nije odustala od instrumenta za premještanje. Naprotiv, mi neprestano apeliramo na države članice da provedu preuzete obveze što se tiče premještanja. Osobno očekujem i nadam se da će rezultati biti bolji nakon ovog dogovora koji je postignut s Turskom. Dakle, govorim još uvijek o instrumentu za premještanje izbjeglica. Ovo je tehničko, a ne političko pitanje, prema mom mišljenju. Cilj je da se iskoriste sredstva iz proračuna Europske unije na fleksibilan način, tako da se uspiju zadovoljiti najrelevantnije potrebe postojećim resursima. Potpredsjednica komisije gospođa Georgijeva će se u srijedu obratiti odboru za proračune i upravo će govoriti o proračunskim aspektima ovog novog instrumenta. No, ja vam želim pružiti jamstva da komisija nema namjeru odustati od sustava za premještanje izbjeglica u to možete biti sigurni. Da kako, prvih 100 e, milijuna će se izdvojiti ne iz sredstava za vanjsko djelovanje, nego iz sredstava za migracije ili možda iz strukturnog fonda. U svakom slučaju taj prijenos sredstava ne znači da će se ugroziti mogućnost da se dakle da taj fond bude aktivan za ovu, situaciju. Dakle, govorimo o ovom prijenosu za ovu godinu i za 2017. i 2018. a onda ćemo imati novi prijenos sredstava iz e, sredstva, iz sredstava za izvanredne situacije ili iz neke druge stavke. Što se tiče Turske, htio bih odgovoriti na svom materinjem jeziku. Naime, mislim da je ovo jedna osjetljiva tema, posebno s obzirom na to da ja dolazim s Cipra. Slažem se s vama kada je riječ o zabrinutosti što se tiče situacije u Turskoj, dakle općenito što se tiče slobode medija i stanja ljudskih prava. No istovremeno želim reći sljedeće. Ja spadam u one koji vjeru u real politik. A što se tiče mog iskustva na terenu, a u tri navrata sam posjetio Tursku kao i Jordan i Libanon. i tu sam zapravo formirao mišljenje o situaciji na terenu. Što se tiče Europske unije, Turska je uistinu ključni igrač. To je, dakle, moj zaključak na temelju posjeta koje sam odradio. Dakle, Turska je ključni akter što se tiče rješavanja izbjegličke krize. Dakle, mi trebamo njih i oni trebaju nas. a s obzirom da je u tim okolnostima nužno da se suočimo sa glavnim pitanjem, a to je izbjeglička kriza, vjerujem da smo ušli u dijalog s Turskom kako bismo sklopili akcijski plan i instrument Smatram da se mogu dobiti bolji politički rezultati kroz dijalog nego izolaciju neke zemlje, u ovom slučaju govorimo o Turskoj. Kada je riječ o sastanku na vrhu, koji je održan koji se održava ovaj tjedan. Neću sada ulaziti u tu raspravu, budući da je to trenutno u rukama vijeća i nemamo nikakve rezultate koje bismo mogli ocijeniti. Riječ je o jednom procesu koji, koji traje i tu je bitno imati na umu brojne detalje, dakle tu će se voditi niz rasprava, da će se ocjene tih rasprava, no smatram da mi moramo raditi na konkretnim rezultatima, da nema smisla raditi na temelju spekulacija. U ovom trenutku ja u svojstvu povjerenika zaduženog za humanitarnu pomoć moram reći da su se dogodile neke konkretne stvari, neki konkretni pomaci u Turskoj Povjerenik Han je zadužen za politiku susjedstva. Mi smo prošloga tjedna najavili nekoliko projekata u vrijednosti od 100 milijuna eura što će se pružiti za potrebe formalnog i neformalnog školovanja. Isto tako imamo sustav gotovine i kupona, dakle o tome je odnosno Bonova i o tome je donesena odluka i to je zapravo nastavak jednog e, procesa koji je do sada već dao rezultate. Mi vidimo da taj sustav funkcionira u Gaziantepu, u Turskoj i vidjeli smo da su izbjeglice zadovoljni budući da im to omogućuje da zadrže dostojanstvo, samopouzdanje, a istovremeno da imaju odgovarajući odnos sa e, lokalnim stanovništvom. Na taj način im je omogućeno da zadrže dostojanstvo. Ne kažem da je to lako, ovaj proces je vrlo zahtjevan, no smatram da moramo biti realni e, da bismo postigli konkretne rezultate. U protivnom će se situacija pogoršati i to će sve ići na štetu pojedinaca koji se nalaze u teškoj situaciji, govorim o izbjeglicama i migrantima, i da kako da mene kao povjerenika zaduženog za humanitarnu pomoć to brine. E, ono što mene zanima su oni kojima treba pružiti pomoć, one ranjive kategorije. Istovremeno, ako ne dođemo do praktičnih rješenja, imat ćemo u buduće poteškoća. Imat ćemo problema i što se tiče unutarnje kohezije u Europskoj uniji. Mislim da tu postoji velika prijetnja. Ja prepoznajem e, i shvaćam vaše argumente. Ovo je teško razdoblje, postoje neslaganja oko toga što treba učiniti, postoje i e, duboka neslaganja među državama članicama. No, vjerujem da možemo u konačnici pronaći europsko rješenje, rješenje koje će se temeljiti na solidarnosti među državama članicama. Htio bih još jedanput istaknuti važnost koju pridajem tome da treba podržati one koji su kazali da se Problemi neće riješiti ako budemo podizali ograde. U potpunosti se slažem s time. Ili ćemo imati uspjeha zajedno ili nećemo. Ako budemo djelovali fragmentirano, onda sigurno nećemo postići dobre rezultate. Zato moramo imati dobru razinu komunikacije, pronaći zajednički nazivnik i u tom smislu želim istaknuti da tu postoje dalje mogućnosti. Moramo nastaviti raditi na pronalaženju zajedničkog europskog rješenja. Mislim da ne postoji drugi put. Nadalje. Želim ponoviti da Europska komisija neće ugroziti instrument za premještanje izbjeglica ni u kojem slučaju. To je naš cilj koji smo si postavili, a nakon sljedećeg sastanka vijeća kada dobijemo konkretne rezultate moći ćemo i proširiti taj program premještanja. Činjenica da se do sada neke stvari nisu odradile sukladno dogovorenim rokovima i planovima stoji. Da, činjenica je da stvari nisu išle prema planu. To moramo prihvatiti. No, nadam se da ćemo nakon sastanka na vrhu imati priliku sve to ponovno ocijeniti i na kraju provesti. Isto tako se želim dotaknuti nekoliko pitanja koja se tiču međunarodnog humanitarnog prava i Ženevske konvencije. Sastao sam se sa Filipom Grandijem prošlog tjedna u Strasburu. Razgovarali smo o raznim pitanjima. posebno o stvarima koje su u njegovoj nadležnosti kao glavne osobe na čelu UNHCR-a i razgovarali smo o stanju i o položaju izbjeglica. Istovremeno smo se složili da postoje rješenja koja se mogu ostvariti e, uz poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i rečeno je da je moguće da se provede mehanizam premještanja i mehanizam e, preseljenja moramo raditi na temelju načela međunarodnog humanitarnog prava. Rješenja postoje, dakle ne smijemo pasti u zamku da mislimo da rješenja ne postoje, jer u konačnici na taj način nećemo moći pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Izbjeglice žele, žele rješenja, oni njih ne zanimaju duge pravne rasprave. Oni ne žele da se mi iscrpimo u tome ili da se da sada počnemo, da ulazimo u raspravu o pravnim detaljima. Ono što njih zanima su neposredna rješenja koja će pomoći njima i njihovoj djeci. Što se tiče pripremnih radnji za projekt u Grčkoj, ono što mogu reći jest da smo razgovarali s grčkom vladom i grčkim predsjednikom vlade i u tome su obje strane i komisija i grčka vlada prepoznali činjenicu da postoje i drugi, grčki, drugi europski fondovi koji se mogu koristiti za izgradnju izbjegličkih kampova koji su potrebni. Dakle, tu postoje sredstva, postoje fondovi koji se mogu iskoristiti, dakle humanitarna sredstva za humanitarnu pomoć. I to može pomoći u programima grčke vlade. To je bilo jasno i tu nije bilo nikakvih prepreka. Što se tiče pitanja kolegice Jimenez, vezano uz program namijenjen ženama, da činjenica da su žene posebno izložena kategorija i suočavaju se sa nizom problema, postoje humanitarne udruge koje djeluju u Grčkoj i koje se bave upravo time. Dakle, postoje projekti koji se bave konkretno tim pitanjima i na temelju kojih se mogu postići konkretni rezultati za tu ranjivu skupinu izbjeglica. Dakle, to se posebno odnosi na žene i djecu. Što se tiče pravne osnove, to je posebno važno za kolegu predsjednika e, odbora Libe. Članak e, 122. omogućuje da Europska unija djeluje u duhu solidarnosti kako bi se suočila sa humanitarnom krizom i e, priljevom izbjeglica unutar Europske unije. I tu se može doprinijeti da se smanji materijalni učinak na e, države članice u kojima se nalaze. Ta nam pravna osnova omogućuje da reagiramo brzo i da provedemo ovu mjeru hitne potpore e, organizacije i zato smo se odlučili za primjenu ovoga članka kao pravne osnove. Istovremeno nas najviše brine to hoćemo li moći brzo reagirati u tim izvanrednim situacijama. Da smo se odlučili za neku drugu pravnu osnovu, mislim da bismo doveli u pitanje taj cilj. Naime, Sada govorimo o nečemu što je hitno. Dakle, moramo hitno djelovati, to je najvažnije. Istovremeno ja sam bio u više navrata zastupnik, bio sam također i zastupnik Europskog parlamenta i snažno vjerujem da je izuzetno važno očuvati ulogu parlamenta u čitavom procesu, no Mislim da je korištenje ovoga članka kao pravne osnove nešto što nam omogućuje da hitno djelujemo, a isto tako možemo očuvati dobre međuinstitucionalne odnose u Europskoj uniji. Hvala. Okay, Hvala lijepa gospodine povjereniče što ste odgovorili na pitanja. Neki članovi našeg odbora izrazili su svoju zabrinutost zbog pomanjkanja e, mehanizama. E, e, možda ćemo vas kasnije ove godine ponovo poznati da nastavimo ovaj dijalog. Klod, da li želiš ti nešto reći? Želim samo zahvaliti E, Lindi i odboru Deve. Ovo je bio izvrstan sastanak u redu. Hvala lijepa. Ovim završavamo sa zajedničkim sastankom odbora Deve i odbora Libe. Hvala lijepa. Sad ćemo imati minutu pauze. Ok, U redu kolege. E, ne smijemo gubiti vrijeme da ne bismo zaostali sa našim dnevnim redom. Molim da svi koji ostaju na sastanku sjednu. Prelazimo na točku šest dnevnog reda, nova napredna i inovativna buduća strategija trgovine i ulaganja. Mi na našem odboru dosta razgovaramo o ovoj temi. Ništa nije važnije od e, koherentne trgovinske politike. Ja vam pre, preporučujem da pročitate ove dokumente koje su vam dostavljeni prijedlog komisije. E, mi imamo i radnu skupinu za ovu temu. Dakle, ovo je vrlo važno izvješće. Za sada sam dobila zahtjeva od gospodina Zahradila našeg izvjestitelja da se o ovome glasa odmah ujutra. Ja se nadam da će se kolege složiti da glasamo sutra u 9 je ujutro. U redu, nema problema s tim, glasat ćemo sutra ujutro u devet. Imamo 64 amandmana, to je dosta amandmana za ovako kratko izvješće ali to shvaćam jer ovo je vrlo važno izvješće. A sada ću riječ dati gospodinu Zahradilu, našem izvjestitelju. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Biću vrlo kratak. Kao prvo želim zahvaliti svim kolegama i asistentima, osobito izvjestiteljima u Sjeni koji su sudjelovali u pregovorima o kompromisnim amandmanima. Imali smo vrlo konstruktivne i e, plodonosne sastanke i razmjene mišljenja. Ja se nadam da smo uspjeli naći zajednički jezen, jezik. Uspjeli smo dakle formulirati šest kompromisna amandmana. Ja se nadam da će ih podržati većina odbora. Naravno, razumljivo je i prirodno da nisu svi baš jako sretni sa svim što se nalazi u tim amandmanima, zato ćemo imati i neke amandmane van toga od nekih kluba zastupnika, ali ja se nadam da smo uspjeli ipak naći e, zajednička stajališta u najvažnijim pitanjima. Možda samo jedno, jedan konkretan e, komentar na temu E, socijalnog poduzetništva, odnosno e, socijalne odgovornosti e, poduzeća sa točke stajališta mog kluba zastupnika mi smo naravno za socijalnu odgovornost poduzeća, ali ako je u pitanju obvezni ili dobrovoljni karakter, mi smo definitivno za dobrovoljni pristup. Mi vjerujemo da kompanije koje investiraju u zemlje u razvoju da će usvojiti odgovornije, socijalno odgovornije poslovne prakse, ali to po našem mišljenju treba ostati na E, dobrovoljnog karaktera. Vi vjerujemo da ako to uvedemo kao obvezne mjere, da će to samo povećati administrativno opterećenje i birokraciju i e, troškove e, osobito za, što će osobito pogoditi mala i srednja poduzeća. Dakle, to je bilo pitanje kojem smo najviše raspravili za vrijeme naših sastanaka, ali mislim da smo uspjeli naći, vrlo uravnotežene, uravnoteženi kompromisni amandman, to je amandman broj 3. E, inače, želim ponovo zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovim pregovorima i ponavljam, nadam se da ćemo odaslati jedan snažan i koherentan e, tekst koji će sutra e, dobiti podršku solidne većine ovog odbora. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Rubig u ime kluba zastupnika EPP ima riječ. Pol izvoli. Hvala lijepa. Želim najprije zahvaliti kolegi Zahradilu. E, sastanak izvjestitelja u Sjeni bio je vrlo dobro vođen i mislim da su kompromisni amandmani koje smo e, formulirali vrlo dobri i mislim da je ovo izvješće vrlo uravnoteženo osobito e, što se tiče razvojne politike koja je svima nama vrlo važna. Također je vrlo važno da se e, okvirni uvjeti za trgovinu osmisle na način da se e, postignu olakšice za trgovinu, osobito za mala i srednja poduzeća, osobito e, iz zemalja u razvoju. Također moramo voditi računa o novim tehnologijama koja igra veliku ulogu. E, upravo internet nudi brojne šanse stanovništvu u zemljama u razvoju E, mi vjerujemo da i u zemljama u razvoju e, moramo postići blagostanje za sve, međutim to će e, biti moguće samo ako se postigne funkcionirajući pravosudni aparati i ako se suzbije korupcija naravno to će onda biti veliki poticaj i ulaganjima samo kroz ulaganja je moguća i potrošnja, odnosno konzum koji mi naravno želimo potaknuti. Mislim da je ovo izvješće veliki korak napred i želim zahvaliti kolegicama i kolegama izvjestiteljima u Sjeni jer naša suradnja je bila doista vrlo konstruktivna i e, razgovori su tekli u vrlo e, dobrom ozračju. Hvala lijepa. Pedro Silva Pereira ima riječ. Hvala lijepa. I ja želim zahvaliti izvjestitelju na dobroj suradnji i na e, odličnom vođenju sastanaka gdje smo uspjeli formulirati sedam kompromisnih amandmana. Mislim da će ovo biti važan doprinos e, i važan napredak u jednom važnom području, a radi se dakle o unapređenju e, trgovinske i strategije ulaganja. Mi želimo naglasiti one aspekte koji se direktno tiču razvoja. Smatramo da ovo izvješće mora biti koherentno, a istovremeno radi se i o agendi za 2030. Dakle, tu se radi o temeljnim pitanjima. E, mi u ovoj strategiji doista e, formuliramo jednu pozitivnu strategiju, ali nakon toga moraju slijediti e, konkretna, konkretno djelovanje, ne smije se ostati na riječima. Ono što želim naglasiti je kao prvo E, jedno razmišljanje da svi instrumenti Europske unije koji se tiču trgovine e, s ciljem održivog razvoja da to sve mora služiti jednom inkluzivnom rastu zemalja u razvoju kako to ostvariti dakle e, naravno moramo poći od jedne zdrave strategije i procjene učinaka ovih, e, ove strategije na zemlje u razvoju. Sljedeći aspekt koji je također vrlo važan su sporazumi trgovinski sporazumi koji također mogu dati relevantan doprinos razvoju. Mislimo međutim da su tu potrebne dvije stvari, a to je e, članci o održivom razvoju u ovim sporazumima koji ne smiju samo nositi ta naslov nego i po svom sadržaju moraju to omogućiti, dakle e, more, mora se pritom voditi računa o ljudskim pravima, okolišu i tako dalje. A e, sljedeća stvar koja je po našem mišljenju vrlo važna e, nama je nama je žao što se u ovim kompromisnim amandmanima ne spominje e, sporazum iz Kotonua. Mi smo mišljenja da je da bi bilo dobro da je parlament to jednom, još jednom naglasio. E, moramo dakle vidjeti što će uslijediti nakon Kotonua. Pitanje, postavlja se pitanje kakav će pozitivan učenik, učinak to imati na razvoj u periodu nakon Kotonua. Nadalje, što se tiče kompromisnih amandmana koji, koje su klubovi zastupnika ispregovarali, e, to je dobro uspjelo zahvaljujući izvrsnom vodstvu izvjestitelja. Na tomu želim zahvaliti. Hvala lijepa. Gospodin Varhinen ima riječ. Hvala lijepa, ja ću govoriti finski. Gospođo predsjednice. po mom mišljenju izvješće kolege zahradila je tako dobro da uopće nisam e, sastavio ni uložio nikakve amandmane ja ga jednostavno prihvaćam e, ovo izvješće ovako kakvo je međutim drugi kolege jesu sastavili amandmane koji su onda e, integrirani u kompromisne amandmane. Dakle, uloženo je preko 60 amandmana i svi su e, dali pozitivan doprinos i poboljšali prvotni nacrt. Ono što ja mogu reći u ime mog kluba zastupnika je da mi prihvaćamo ove amandmane i mi ćemo glasati za njih. Htio bih zahvaliti kolegama na vrlo dobroj suradnji u radu na ovom izvješću. Hvala lijepa. Marija Hojbruh ima riječ. Hvala lijepa. I ja želim zahvaliti izvjestitelju, kolegi Zahradilu na izvrsnoj atmosferi e, koja je vladala za vrijeme pregovora. Doista je to bila vrlo živahna i konstruktivna suradnja. Za nas zelene je ovo također vrlo važno izvješće jer trgovinska politika ima vrlo važne e, učinke i utjecaj na zemlju razvoju. Nakon ono što želim reći je da mi kritički gledamo na liberalizaciju trgovine i smatramo da e, ona sa sobom nosi velike rizike e, kojih moramo biti svjesni e, kroz liberalizaciju trgovine neće automatski doći do smanjivanja siromaštva otvaranje tržišta nema to automatski za posljedicu E, zemlje profitiraju od liberalizacije samo ako polagano sporo otvaraju svoja tržišta prilagođeno vlastitom gospodarskom rastu i razvoju. Dakle, liberalizacija sama po sebi nije nužno e, od koristi e, svim zemljama članicama i mislimo da e, ljudi i ljudska prava moraju biti e, na višoj, višoj poziciji na, našoj, e, na našem popisu prioriteta od same trgovine i profita i zato su nam potrebna obvezujuća pravila i standardi kako što se tiče E, zaštite na radu tako što i nadalje što se tiče zaštite e, okoliša i tako dalje nadalje što se tiče socijalne odgovornosti poduzeća koja naravno mora vrijediti za cijeli proizvodni lanac mi mislimo da se to u sporazumima između Europske unije i njezinih partnera taj dio treba pojačati mi se nadamo da će naše zemlje članice e, to uvesti kao obvezujuće e, mjere, a ne na, tem, na, na dobrovoljnoj bazi. Potrebna je također puno bolja procjena učinka za naše e, trgovinske sporazume jer tek onda možemo govoriti o koherentnoj politici o tome ne možemo samo teoretski razgovarati, nego moramo konkretno procijeniti koji će biti učinci to moramo e, sasvim diferencirano analizirati, promatrati e, i procijeniti. Evo, to, samo toliko o nas, našim e, smjericama i linijama. Mi smo uložili amandmane i u skladu sa tim ćemo sutra glasati. Hvala lijepa. A sada u ime komisije opće uprave Trade Dakle, nemamo nekih pitanja za opću upravu trade, ali možda ako možete dati neke opće komentare. gospođo Adil, da želi, gospodine Adil, da li Zahradil, da li želite još nešto reći? Ne. E, veselim se sutrašnjem glasanju u redu. Glasat ćemo sutra ujutro u 9 sati. Hvala lijepa na odlično odrađenom poslu i suradnji među kolegama u redu. A sada prelazimo točku dnevnog reda 7 a to je operacija za potporu miru, suradnja Europske unije sa Ujedinjenim narodima i Afričkom unijom. Raspravljamo o amandmanima, našem mišljenju, a nositelj ovog izvješća je odbor AFET, odnosno Odbor za sigurnost i obranu odbora AFET. Naš e, izvjestitelj za mišljenje je gospodin Varinen Gospodin Van Orden ne mož, nije mogao danas doći na ovaj naš sastanak, ali ćemo dakle e, zapravo ovo zajedničko izvješće našeg odbora i odbora sede, pod odbora sede, ali sada ću riječ dati našem izvjestitelju gospodinu Varinenu. Vidjeli smo što se e, sada događa u Africi, u obali Slonovači, užasne, užasne, užasni događaj. Izvolite, imate riječ. Izvješće gospodina Van Ordena kao prvo se usredotočuje na mirovne operacije, dakle na vojna pitanja. U mojem mišljenju koje sam izradio za ovaj odbor usredotočio sam se na razvojnu politiku kao i kolege koji su izradili amandmane, odnosno oni su htjeli time naglasiti važnost razvojne politike. Razradili smo tri kompromisna amandmana koji su izgleda prihvatljivi krubovima stranaka. Svi čini se da se slažu s tim amandmanima. Svi imamo isti cilj, odnosno želimo da mirovne operacije budu dijelom šire slike u kojoj vodi glavnu riječ humanitarna pomoć, jer trebamo nastojati izbjeći nastajanje oružanih sukoba, a tu razvojna i humanitarna pomoć igraju važnu ulogu. Ako dođe do krize, onda trebamo riješiti taj problem e, kriznim djelovanjem. No u svakom slučaju trebaju postojati i projekti koji se bave razvojnom politikom i čim se sukob privede kraju uz pomoć razvojne i humanitarne pomoći moramo se pobrinuti da mir bude održiv i da razvoj može biti pozitivan. Kada je riječ o financiranju postoje razlike u mišljenjima jer bi neki htjeli da mirovne operacije budu dio razvojne politike na način da se sredstva za razvojnu politiku koriste za financiranje mirovnih operacija. S druge strane, drugi žele povući jasnu granicu između toga dvojega, tako da se mirovne operacije financiraju iz druge proračunske linije. Siguran sam da će se klubovi stranaka složiti sa kompromisnim amandmanima i da ćemo na sutrašnjem glasovanju uspjeti stvoriti većinu koja će usvojiti ovo izvješće.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 If not, I've got um, speakers from the um, External Action Service. Firstly, Mr. Tasso Villalonga. Mr. Još nismo vidjeli kompromisne amandmane, tako da u, ovom trenutku ne možemo komentirati o tome. U redu. Gospodin Pinjon iz komisije iz glavne uprave Devko. Izvolite. Hvala, nemamo daljnjih komentara. Hvala vam. Kratko i svatko, dakle. Imate li još što dodati, gospodine Varinen? Ne, onda o tome glasujemo sutra i proslijedit ćemo mišljenje odboru AFET. Možemo sada prijeći na e, vaše sljedeće izvješće. Gospodine Varine, to su preporuke za 71. zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Nadležni odbor je odbor AFET. A ovo je naše mišljenje o preporukama Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Predajem riječ gospodinu Varinenu. Imamo 14 amandmana na mišljenje. Hvala, Linda. Drago mi je bilo izraditi mišljenje o ovom izvješću, jer smo prije nešto vremena u odboru AFET razmatrali moje izvješće na vlastitu inicijativu o ulozi Europske unije u UN-u. Ovaj nacrt temelji se na mojem prethodnom izvješću na vlastitu inicijativu i to je izvješće se više bavilo načelima, a sada razmatramo svakogodišnje mišljenje Europske unije koje se odnosi na buduća zasjedanja Opće skupštine UN-a. Opet su se pojavili neki manji problemi, jer pitanje je možemo li imati kao cilj da se gospodarsko i socijalno vijeće un pretvori u vijeće za održivi razvoj. Kada sam podnio svoje mišljenje odboru DEVE na mišljenje iznenadilo me i razžalostilo što odbor DV nije podržao moju zamisao o osnivanju vijeća za održivi razvoj. No, u odboru za vanjske poslove raspravljali smo i sporazumjeli smo se oko takvog cilja koji bi uveo te promjene. Dakle, nastalo bi vijeće za održivi razvoj koje bi se bavilo ostalim pitanjima koja ulaze u mandat un No, mm, moje izvješće bilo prihvaćeno na plenarnoj. I nadao sam se da će ovaj odbor uvažiti to izvješće, no gospodin Preda i gospodin Štir ga nisu prihvatili E, iznio sam e, jedan e, prijedlog kompromisa u posljednji trenutak gdje sam naveo da nećemo spominjati ekosok, I zapravo to ne bi bilo niti smisleno kada se ono ne bi pretvorilo u vijeće za održivi razvoj. Dakle, prvi stavak ostaje onakav kako ga je izradio, kako ga je izradio gospodin Preda, a molim vas da uvažite i moj prijedlog. O to postavljam ovdje kao pitanje jer sam se nadao da će ovaj odbor snažnije podržati nastanak jednog vijeća za održivi razvoj e, nego što bi recimo to učinio odbor Rafeta. a odbor AFET to upravo jest učinio, a osim toga moji kolege su inače dobro poboljšali moj e, prvi nacrt. Da, upravo je sada pitanje provedbe ciljeva održivog razvoja. Dakle, do sada se javio samo gospodin Venta za riječ. Hvala gospođe predsjednice. U ime gospodina Prede želim iznijeti njegovo mišljenje i njegov stav. Gospodin Preda čestita gospodinu Varinenu na izradi ovog mišljenja i na njegovoj suradnji i spremnosti na izradi kompromisnih amandmana za stavak 1. Gospodin Preda zahvaljuje izvjestitelju na tome što je pristao staviti snažniji naglasak na potrebu da UN predvodi ove ovaj rade, također da se uvaži i pitanje vijeća za održivi razvoj. U im zapučane je ključna provedba agende 2030. godine u kontekstu 71. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda E, želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja i također e, uspostaviti jedan čvrsti okvir za praćenje napretka. Kao što e, spominje kolega Štir u petom amandmanu, Europska unija treba iznijeti zajedničko stajalište o provedbi agende 2030. na političkim forumima na visokoj razini i Europska unija i UN trebaju preuzeti vodstvo u tome. E, Europski pučani smatraju da su održivost i ostalih pitanja ključni u tom smislu. Gospodin Preda također smatra da našu politiku trebamo ojačati unutar UN-ovih struktura. E, budući da će se održati i sastanak glavne skupštine 19. rujna o izbjegličkoj krizi, gospodin Preda naglašava važnost toga da se taj sastanak pozabavi i korijenskim uzrocima krize i također pitanjem ljudskih prava i stabilnosti. Hvala vam lijepa. Nitko se drugi nije javio za riječ. Ne znam, želi li služba za vanjsko djelovanje ili komisija reći nešto? Ne. U redu, gospodine Varinen, e, mislim da naš odbor usvaja vaš prijedlog, a o tome ćemo glasovati sutra nakon 9 sati. U redu, kolege, možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Osoblje želi provjeriti da su tu izvjestitelji u sjeni za sljedeću točku dnevnog reda. To je novi savez za sigurnost opskrbe hranom i prehranu. Sigurna sam da i javnost zanima to pitanje. To je naša prva razina gledišta sa izvješćem i amandmanima gospođe Hojbuh. Imali smo saslušanje u prosincu o tome i tu smo čuli različita stajališta. Imali smo raspravu o tome i na posljednjem sastanku. Imamo 115 amandmana što pokazuje da su kolege zainteresirani za ovo pitanje. I sada predajem riječ kolegici Hojbuh, a ostale molim da upozore izvjestitelju u sjeni da smo ovako brzo došli do ove točke dnevnog reda. Hvala lijepa Linda. E, ovo što si rekla, ja se s tim doista slažem, meni je ovo izvješće također vrlo važno jer radi se o prehrani moje kolegice i kolege, poljoprivredni proizvođači širom svijeta, e, nama je svima važno, e, važna ova tema i zato smo se ovako borili za ovo izvješće. E, bilo nam je važno ne samo postići kompromise i uspjeli smo postići sedam kompromisnih amandmana. Želim zahvaliti kolegicama i kolegama izvjestiteljima u sjeni e, na konstruktivnoj suradnji. Želim naglasiti nekoliko stvari. Kao prvo želim naglasati da novi savez za e, sigurnost opskrbe hranom je u nadležnosti zemalja članica što je vrlo problematično jer ako dođe do izmjene nacionalnog zakonodavstva to će zakomplicirati stvar. E, želim osobito naglasiti dva aspekta. Jedno je e, osiguranje e, vlasništva nad zemljom, a druga tema je bioraznolikost. Što se tiče E, dostupnost zemlje i osiguranja vlasništva nad zemljom želimo upozoriti da je naš fokus bio e, dakle unošenje u zemljišne knjige vlasništva nad zemljom jer vrlo često osobito žene e, obrađuju zemlju a pritom vlasništvo nad tom zemljom nije uopće E, regulirano, zakonski regulirano i one nisu unešene kao vlasnici u zemljišnim knjigama. E, time su se pozabavile e, između ostalog i sveučilište u Oxfordu i jedno izvješće UN-a E, gdje se navode tri razloga zašto međutim rješavanje tih problema sa zemljišnim knjigama nije e, dovoljno da se riješe ti problemi. Kao prvo, logika je da e, unošenju u zemljišne knjige mora, ima za cilj unošenje više sigurnosti. Međutim, E, ono zapravo više služi tome da se omogući bolja kupoprodaja zemlje e, a to zapravo može dovesti do još veće nesigurnosti kod malih e, proizvođača zemlje za one koji nemaju zemlju odnosno za siromašne siromašne e, slojeve stanovništva postupci su često previše kompleksni i previše skupi oni nisu u stanju platiti poreze ili nakon što su prodali svoju zemlju e, e, ili nakon što kupe zemlju nisu u stanju otplaćivati kredite koje su digli za kupovinu zemlje dakle rezultat toga je još veća nesigurnost zato smo mi htjeli zapravo dovesti u pitanje ovo stavljanje naglaska samo na e, unošenja e, vlasništva u zemljišne knjige jer to za posljedicu zapravo može imati još veće razlike odnosno e, studija iz sa sveučilišta Oxford je pokazala da to može dovesti do toga da bogati postaju još bogatiji siromašni još siromašniji to može dovesti do većih e, spekulacija sa zemljom i e, u zemljama gdje e, je vlasništvo nad zemljom već, i onako izvor konflikata ti se konflikti mogu još više pojačati Dakle, radi se e, da, da o pravu da se koristi zemlja i da se ima pristup zemlji. To je ono što je osnovno i najvažnije. E, kao treći razlog e, govori se o običajnim pravima na zemlju, dakle o posjedu zemlje, to je legitimni, legitimna forma E, korištenja zemlje e, ono što je dakle tu važno je da se promjene tu događaju polako i sporo kako poljoprivrednici koji zemlju obrađuju ne bi e, bili u nepovoljnoj situaciji i kako bi e, oni mogli nastaviti sa lokalnom i održivom poljoprivrednom proizvodnjom. Za to su potrebna e, stroga pravila što se tiče trgovine poljoprivrednim proizvodima E, i mora se osigurati kako da prodaja zemlje, odnosno trgovina zemljom nema za posljedicu još veće siromaštvo. I kao posljednje e, što se tiče zemlje, novi savez mora e, provoditi procjene učinka eksante u kao i u proteklom, prošlom izvješću moramo dakle voditi računa o onome što se zapravo događa E, i moramo e, osigurati to da se sve događa uz pristanak lokalnog stanovništva koje mora biti informirano i mora dati svoj pristanak a to smo naglasili i u smjernicama ovog novog saveza, odnosno novi savez se obvezao pridržavati se toga. Ovo izvješće je u skladu sa međunarodnim e, sporazumima dakle e, tu e, ne govorimo samo o vizijama naselenih, nego o stvarima koje su već sadržene u međunarodnim sporazumima dakle što se tiče sjemena mora se sačuvati pravo poljoprivrednih proizvođača da slobodno razmjenjuju i trguju sjemenom E, za e, raznolikost e, sjemena je od bitne važnosti za bioraznolikost i zato je potrebno voditi računa o očuvanju sjemena lokalnih biljnih vrsta i onih koje tradicionalno su u koje poljoprivredni proizvođači tradicionalno uzgajaju to je jedan dio suverenosti, prehrambene suverenosti. U ovom izvješću e, se zalažemo za to da se e, suprotstavljamo e, pokušajima da se E, zabrani ili ograniči e, razmjena e, sjemena, tradicionalnog sjemena i trgovina tradicionalnim sjemenom. U ovom izvješću mi želimo dati jasan signal da se zalažemo upravo za bioraznolikost. Evo, to je ono što sam htjela naglasiti, to su pitanja koja su mi od, osobito važne jer radi se o sigurnosti opskrbe hranom, ne radi se samo o tome da se e, u prehrani postigne dovoljan broj kalorija nego i kvalitetna i raznolika prehrana i da se e, zaštiti i sačuva lokalna e, proizvodnja, poljoprivredna proizvodnja i e, tradicionalno autohtono sjeme i bioraznolikost. E, ja još jednom želim zahvaliti svima koji su sa mnom surađivali na ovom izvješću. E, naša suradnja je bila vrlo dobra i e, radili smo u izvrsnom ozračju, to želim reći, iako kolegice i kolege iz sjene trenutno nisu nazočni. Hvala. Hvala Marija. Ko se želi javiti za riječ? Gospodine Varinar, izvolite. Puheenjohtaja, en ole varjoesittelijä, mutta ja nisam izvjestitelj u Sijeni, ali uložio sam nekoliko amandmana o kojima želim reći nekoliko riječi. Nacrt je vrlo dobar. Kao što su i prijedlozi kompromisnih amandmana. Ne uključuje moj amandman na stavke 4, 5 i 6 i 106 i želim e, njih obrazložiti. Naime, ako se ulažu velika sredstva u zemlje u razvoju za potrebe velikih projekata koji će imati posljedice po društvu i po okoliš, trebamo podržavati pri tome mala gospodarstva i tu strukturu, taj ustroj. Zbog toga ulaganja treba usmjeriti kroz nacionalne poljoprivredne fondove koji će onda isplaćivati bespovratna sredstva ili kredite malim poljoprivrednicima. Imali smo dobro iskustva s time u sjevernim zemljama i to je način za stvaranje održive poljoprivredne proizvodnje. Također, trebamo obratiti veliku pozornost na usavršavanje i edukaciju malih poljoprivrednika i trebamo im omogućiti podizanje njihovog životnog standarda i produktivnosti. I na kraju, važno je podržati strukovne i gospodarske udruge poljoprivrednika i njihovu suradnju i e, zadruge koje su sami osnovali kako bi nabavili sjemenje i poljoprivredne strojeve po povoljnim cijenama treba ih podržati i u preradi i plasiranju proizvoda na tržište. I u tom smislu smo imali izvrsne rezultate u zemljama Sjeverne Europe. Dakle, trebamo razmotriti mogućnosti pružanja potpore tradicionalnim strukturama u poljoprivredi koje se temelje na obiteljskim gospodarstvima, a trebamo se držati podalje od intenzivne proizvodnje velikih razmjera koja bi mogla imati loše i socijalne i gospodarske, a i okolišne posljedice. Nadam se da će izvjestiteljica podržati moje prijedloge i da će i drugi klubovi zastupnika podržati iste prijedloge. Hvala. Gospodin Nojzar ima riječ. Uh, Hvala. Želim iznijeti naše stajalište u ime Enrika Guerrera, koji se ispričava zbog odsutnosti. Naši izvjestitelji u Sjeni želi čestitati Mariji na naporu uloženom u postizanje sporazuma između različitih klubova zastupnika. Mislim da smo uspjeli postići kompromise koji snažno ističu da Europska unija mora riješiti postojeće nedostatke u transparentnosti i dobrom upravljanju kako bi se uskladila sa ostvarenjem ciljeva održivog razvoja. Afričke vlasti u svojim politikama i zakonima moraju omogućiti održivo korištenje zemljišta kojem će pristupiti mali poljoprivrednici i koji će sami imati vlasništvo nad sjemenjem. Kao naš cilj moramo imati stvaranje nacionalnih, lokalnih i regionalnih tržišta kako bi se stvorila radna mjesta i pravedne mreže socijalne zaštite i očuvala radnička prava. Također, e, zahtijevamo i veći nadzor nad javno-privatnim partnerstvima koja bi morala biti odgovornija i postati pravi, transparentan instrument za poticanje održivog rasta. Naša politika prema Savezu jest e, omogućavanje korištenja punog potencijala i zbog toga pozivamo na veće uključenje žena, civilnog društva, lokalnih vlasti i parlamenta u dovršenje i potpisivanje okvirnih sporazuma budućnost Afrike je u njihovim rukama, a Europska unija ih mora podržavati na putu ka potpunoj sigurnosti i održivom razvoju. U ime Enrikea želim zahvaliti i svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovom sudjelovanju i suradnji. Enrike je siguran da ćemo nakon sutrašnjeg glasovanja imati doista čvrsto i održivo stajalište. Hvala Marija. Hvala. Želi li se još tko javiti za riječ o ovoj točki dnevnog reda? Hmm. Gospodin Halkin iz komisije ima riječ onda. Stigli ste u zadnji čas, evo, u pravi trenutak. Evo, dopustit ćemo vam kratki predak da se malo možete snaći. Komisija? Želi li komisija uzeti riječ? Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Da, doista sam trebao malo predahnuti. Želimo vam čestitati na preuzimanju inicijative u izradi ovog izvješća o Novom savezu za sigurnost opskrbe hranom i prehranom. To je inicijativa koju su pokrenule zemlje G8 i kao što je često slučaj s takvim inicijativama, ona jest u predsjedničkom stilu. Izvješće i rad parlamenta su bili vrlo učinkoviti i prepoznalo se prednosti i slabosti Novog staveza, a na ovim potonjima treba poraditi. Posebno je važno da se u Africi ne primjeni model zelene revolucije koji je primijenjen u drugim dijelovima svijeta i to je komisija uvažila u svojoj razvojnoj pomoći. Također treba pružiti jamstva kada se promiče ulaganje iz privatnog sektora u Afriku posebice i u tom smislu postoji jedno pitanje koje je doista važno za komisiju, dakle pristup zemljištu, dakle usvajanje dobrovoljnih smjernica za upravljanje zemljištem i tu se Europska unija intenzivno zalažila za pojednostavljenje pregovora. Druga jamstva su povezana sa onime što nazivamo odgovornim ulaganjem u poljoprivredu. Svrha tih jamstava jest postići da ulaganja u poljoprivredu poštuju i e, potencijal i jamstva socijala, ali također i okoliša. Posljednji dio je također važan, a to je značaj odgovornosti u podupiranju ulaganja iz privatnih izvora. O tome smo raspravljali u parlamentu kao i o jednoj drugoj inicijativi koju podržavamo, a to je Agrifina. To je poljoprivredno-financijska inicijativa kojom se želi privući više sredstava u poljoprivredu u europskim zemljama. I tu smo zacrtali tri stupa. Prvi je priznavanje uloge civilnog društva, a naročito organizacija poljoprivrednika kad god se govori o ulaganju iz privatnog sektora. Dakle, ulagači trebaju ispoštovati takve politike. I drugo, privatni sektor može pridonijeti korištenju zemljišta, a treći stup se odnosi na inicijativu koju upravo pokrećemo sukladno kojoj donatori kada god podupiru ulaganja iz privatnog sektora trebaju prije ulaganja biti upoznati sa učinkom tog ulaganja u dotičnom području i to treba kvantificirati Mm, i dakle učinak na poljoprivrednike naročito dakle koliko će poljoprivrednika sudjelovati što će to značiti za njih hoće li to utjecati na njihove radne uvjete na pravi ili na krivi način što treba promijeniti i to je važno znati kada se ide sa ulaganjem i mm, mogu vam reći da Europska komisija predvodi u ovom posljednjem aspektu. uvažavamo dodanu vrijednost ovog izvješća i njegovih preporuka i uzet ćemo ih u obzir pri izradi novih inicijativa koje ćemo pokrenuti. Hvala, gospođo predsjednice. Um, e, podsjetit ću kolege jer nemamo glasovanja do travnja da smo izradili jednu studiju o ovim pitanjima. Ako se želite bolje upoznati sa još nekim otvorenim pitanjima, tamo možete naći više informacija o tome. Želi li Marija još nešto dodati? Ja, als... Da, kao prvo želim još jednom reći da se slažemo sa amandmanima gospodina Vrajnina. E, vi ste doista ukazali na neke vrlo važne stvari. Ono što mi je e, drago e, to je drago mi je bilo čuti sada ovo izlaganje predstavnika komisije što više ne želite ponavljati zelenu revoluciju koju smo bili svjedoci u Aziji i drago mi što smo naučili iz grešaka i što sad ne želimo ponavljati ponovo iste stvari. Također što se tiče pristupa zemlji, to smo također naglasili i u našem izvješću, a odgovorno investiranje dakle e, ono što ste e, spomenuli i u okviru socijalnih pitanja, u okviru e, okolišnih pitanja. Tu se slažem s vama, jedina razlika je što smo mi za to da to bude obveznog karaktera, vi se zalažete za dobrovoljni karakter. U svakom slučaju moramo po našem mišljenju točno definirati stvari jer e, i da i uvesti obvezni karakter jer onda će ako to ne bude obvezno svatko raditi kako e, želi a to ne može biti naš cilj e, ja se veselim što smo se uspjeli složiti i veselim se glasanju u travnju hvala Mislim e, da se svi slažemo da je ovo dobro izvješće i u ovom odboru ćemo o tome glasovati 20. travnja. Hvala svima i hvala predstavnicima komisije što su utrčali u posljednji trenutak. E, brzo smo napredovali jer je povjerenik morao otići točno u 6. sati jer je morao uhvatiti vlak za London. Dakle, sada imamo točku broj 16 dnevnog reda, to je promatračka misija za Ugandu. Nastavit ćemo za 15 minuta. Drugi sudionici nisu još stigli, dakle, pokušat ću saznati što je s njima. Mislim da čekaju veleposlanika Ugande da nam se pridruži, dakle, odnosno veleposlanicu. Ja ću i saznati što se događa.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 E, neki kolege još nisu došli, ali će nam se pridružiti. Sada prelazimo na desetu točku dnevnog reda. To su izbori, odnosno promatračka misija u Ugandi koja je održana u Veljači. Gospodin Kokan je bio glavni promatrač i Lajnen je bio predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta. Kolege vjerojatno znaju da je predsjednik Museveni ponovno izabran na dužnost peti put. E, on je stupio na dužnost predsjednika prvi puta 1900 1986. godine i sada ću dati odmah riječ gospodinu Kukanu. Mi znamo da postoji zabrinutost u vezi sa stanjem u Ugandi, znamo da postoje tamo neki problemi. Zanima me kako vi percipirate tu e, situaciju u vezi s izborima i općenito stanje u toj zemlji. Hvala predsjednice i zahvaljujem vam na tome što ste mi dali i što ste me pozvali na sastanak. Na samom početku želim iskazati zahvalu službi za vanjsko djelovanje Europske unije. Želim im zahvaliti na dobroj suradnji i na pripremi ovog posjeta. Također zahvaljujem i veleposlaniku Šmitu koji je šef delegacije EU-a i zahvaljujem kolegi Lajnenu koji je predsjednik e, izaslanstva. Ovdje ne govorim to samo iz diplomatskih razloga. Ja mislim da se to može potvrditi e, i temeljem činjenice da je suradnja uistinu bila egzemplarna. Ovo je inače treći posjet u Gandhi nakon što smo imali posjete 2006. i 2011. godine i rekao bih da to govori o predanosti Europske unije kada je riječ o jačanju demokracije u toj zemlji. U prosin, 28. prosinca je osnovana e, punopravna dugoročna promatračka misija. Imali smo 130 promatrača i to je prednost u odnosu na ostale međunarodne promatračke misije, bilo da je riječ o misiji Commonwealtha ili Afričke unije. Oni su tamo došli samo nekoliko dana prije održavanja izbora, dok smo mi bili tamo za vrijeme trajanja predizborne kampanje na sam dan održavanja izbora i e, promatrači su još uvijek na terenu. Objasnit ću kasnije zašto. Još uvijek je na terenu i naš pravni analitičar, e, te jedna stručnjakinja iz Italije koja prati žalbeni postupak koji je pokrenuo jedan od pobjeđenih e, predsjedničkih kandidata, gospodin Mambazi. Što se tiče političke situacije u Gandhi, ovo su treći višestranački izbori u toj zemlji koji su se održali u kontekstu preklapanja, odnosno nekih poteškoća između vladajuće stranke i e, države. Predsjednik Museveni je na vlasti već 30 godina u toj zemlji, te se kandidirao za peti mandat. U jednoj vrlo konkurentnoj utrci bilo je osam kandidata koji su se kandidirali na predsjedničkim izborima Tri najistaknutija su e, gospodin Museveni, gospodin Čiza Večive iz Forma za demokratske promjene i Amama Mbabazi koji je inače bivši predsjednik vlade, ali je nažalost dobio vrlo, e, vrlo loše prošao. Početna zabrinutost vezana uz održavanje izbora ticala se mogućeg nasilja jednakosti pristupa kandidata medijima i točnost e, i ispravnost registra birača. Što se tiče samoga e, dana održavanja izbora, birači su aktivno sudjelovali u različitim e, događanjima, te su dugo čekali na red za glasovanje, što je uistinu bilo iznimno zanimljivo. Isto tako se po prvi puta u političkoj povijesti Ugande dogodilo da je održana predsjednička debata na kojoj su sudjelovali svi kandidati. Nama se to čini normalnim postupkom, međutim to je nešto iznimno za tu zemlju i mislim da to trebamo cijeniti. S druge strane, nacionalni pokret otpora koji dominira političkim e, političkom scenom e, doveo je do atmosfere zastrašivanja e, i za birače i za kandidate. Predsjednik na odlasku je imao pristup financijama te javnim medijima što se nije moglo mjeriti sa situacijom koju su uživali njegovi konkurentni. Nedostatak e, transparentnosti i neovisnosti izbornog povjerenstva te kasna dostava izbornih materijala u nekoliko okruga koji se smatraju snažnim uporištima oporbe posebno u gradu Kampala, smanjilo je mogućnost biračima da e, iziđu na biralište i glasuju. Inače, e, Ugandin e, povjerenstvo je blokiralo pristup društvenim medijima što je ograničilo slobodu izražavanja i mogućnost informiranja. Izborno povjerenstvo, odnosno njezin predsjednik, je prilikom najve preliminarnih rezultata Naime, u tom trenutku su se još uvijek prikupljali podaci e, sa terena od strane e, oporbenih stranaka, a policija je tada ušla e, u sjedište jedne od stranaka, e, tamo su koristili suzavac i uhitili su e, čelništvo stranke i na taj način se ozbiljno ugrozila sloboda izražavanja. Izborno povjerenstvo e, pokazalo je da nema transparentnost, neovisnost i ne uživa povjerenje dionika. To povjerenstvo je usko protumačilo svoj mandat te se ograničilo na tehničku organizaciju izbora u odlukama nije bilo dovoljno transparentnosti te nisu izvijestili birače o ključnim činjenicama vezanima uz izborni postupak i na jedan e, pravodoban način. Također nisu objavili konačne rezultate na sveobuhvatan način. Upravo zato u tom kontekstu je promatračka misija EU-a objavila priopćenje nakon održavanja izbora u kojem smo ohrabrili izborno povjerenstvo da bez daljnjeg odlaganja objave detaljne rezultate sa svih birališta kako za predsjedničke tako i za parlamentarne izbore te da se to objavi na internetu što uključuje i skanirane e, izjave odnosno skanirane rezultate. Predsjednik Museveni je objavljen pobjednikom ovih izbora sa 60,62% valjanih glasova, a oporbeni e, predstavnik Forma za demokratske promjene dobio je 30,01%, a treći kandidat je osvojio 1,39% glasova. Inače, više od 67% ljudi je izišlo na biralište. Kakva je situacija u Ugandi nakon održanih izbora? Brine nas da je gospodin Bačiva još uvijek pod kućnim pritvorom, a da nije podignuta optužnica i inače se također provodi zastrašivanje nad članovima njihove, njegove stranke i to ugrožava e, žalbeni postupak i vodi se jedna kampanja zastrašivanja postoji snažna prisutnost sigurnosnih snaga e, što odvraća od prosvjeda. Koji su sljedeći koraci? Predsjednički kandidat gospodin Babaza i njegovi odvjetnici su uložili žalbu Vrhovnom sudu u kojom su osporili valjanost izbora rezultat, rezultata izbora i to protiv gospodina Musevenija, izbornog povjerenstva i državnog odvjetnika. U toj tužbi se tvrdi da je počinjeno 28 e, prekrša za vrijeme e, predizbornog razdoblja od strane predsjednika Musevenija i izbornog povjerenstva, što uključuje sustavne, e, sustavna mita, lažne izjave protiv ostalih kandidata, uplitanje u predizborne aktivnosti, uporaba državnih sredstava bez odgovarajućeg ovlaštenja i kasna isporuka izbornih materijala. Trenutno se očekuje presuda Vrhovnog suda koji mora donijeti odluku do 31. ožujka. Nakon toga ću otići u Kampalu gdje ću predstaviti završno izvješće uoči, dakle prije 18. E, travnja. To bi bilo što se tiče izbora. Predsjednice, ja ne bih sada ulazio u dublju analizu Gande, njezinog e, ekonomskog potencijala i prilika za budućnost. To je jedna značajna afrička zemlja koja se razvija i koja poznaje brojne probleme. Također e, tamo ima mnogo mladih, e, to je jedno mlado društvo, jedna mlada zemlja i upravo zato imaju određenih poteškoća u području obrazovanja i zapošljavanja ova zemlja svakako ima velik e, gospodarski potencijal u smislu daljnjeg razvoja, međutim potrebna je vlada koja će se pobrinuti za ta pitanja i koja će definirati prioritete za budući razvoj te zemlje. Hvala. Hvala gospodine Kukan, samo da se ispričam veleposlaniku. Ispričavam se što smo počeli prije nego što ste vi e, stigli. Znam da je bilo problema e, prilikom dolaska ovamo zbog prosvjeda poljoprivrednika. Dakle, pozdravljam vas i trećeg tajnika. E, sada će riječ uzeti Jo Leinen koji je bio predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta. Da, hvala. Draga Linda. Promatračka misija Europske unije i Europskog parlamenta je dobro prihvaćena u Gandhi u danima uoči izbora i na sam dan održavanja izbora. Ljudi su nam pljeskali kada smo se pojavili na biralištima i bili su vrlo zadovoljni što smo, što smo e, tamo. Bilo je se, imali, bilo nas je sedam zastupnika u izaslanstvu što je bilo relativno malo. E, bili smo u glavnom gradu Kampali i u nekim susjednim gradovima, Džinđa i u Masaki. Da, vi ste bili u Masaki, ja sam bio u Džinđi. Neki mladi ljudi su nam se obratili i rekli su nam došli ste na krivo mjesto, trebali biste otići na selo ovdje u gradu, nećete ništa vidjeti. E, mislim da da bismo trebali iz toga izvući zaključak da je situacija drugačija u glavnom gradu, a drugačija na selu. Zahvaljujem gospodinu Kukalu, Kukanu na dobroj suradnji. Mi u potpunosti podržavamo tumačenje dugoročne misije i mislim da je naša konferencija za novinare dobro prošla. E, tamo se pojavio velik broj novinara i predstavnika medija i mislim da je analiza koju je dala Europska unija uz ostale bila ključna za formiranje mišljenja o ovim predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Zamolio bih Europsku uniju da i dalje aktivno surađuje s Ugandom Kolega Kukan je spomenuo da su ovo bili treći višestranački izbori, dakle ovo je već treći put. Sam predsjednik nam je rekao da su oni mlada demokracija, da mnogo toga još moraju naučiti. I mislim da bismo trebali pogledati preporuke iz 2006. i 2011. godine i vidjeti koje bi se reforme trebale provesti da bi demokratski izbori bili bolje organizirani. Žao nam je što dobar dio naših preporuka iz 2011. nije proveden. Naprotiv, pravni okvir je ograničio vrijeme glasovanja, skraćeno je vrijeme trajanje predizborne kampanje, i došlo je do povećanja naknade za registraciju za kandidate te je osnovano 52 nova, 52 nove izborne jedinice su osnovane. Čuli smo također od kandidata da je bilo teško prikupiti ta sredstva potrebna za registraciju. Inače, Na ovim izborima je zabilježeno još nešto, naime dobili smo informaciju da je dosta novca dano izravno biračima i lokalnom stanovništvu. Ne znam je li to moguće dokazati, no e, čuli smo da je stranka na vlasti tijekom predizborne kampanje trošila državni novac. Još nešto što me iznenadilo e, je sljedeće, dakle na javnoj televiziji u najpopularnijem terminu predsjednički kandidat e, iz NRM-a je dobio 11 sati, a njegov glavni suparnik je dobio mnogo manje. Isto tako nisu svi imali pristup um, radio postajama i televiziji, dakle, dakle 11 sati u odnosu na 4 minute, dakle vidi se da je to bilo raspoređeno vrlo neproporcionalno. Neću ponavljati ono što je rekao kolega Kukan, rekao bih samo sljedeće ako mislim da ćemo ponoviti velik broj preporuka budući da još uvijek postoje isti problemi. Uganda je jedna dinamična zemlja, ima mnogo mladih i ima važnu ulogu u tom dijelu Afrike i želim vam samo reći još nešto što sam čuo, to je da velik broj izbjeglica iz Somalije, Južnog Sudana, Burundija i slično dolaze u Ugandu i tamo nemaju iste probleme s kojima se suočavaju ovdje u Europi. Dakle, to je jedan vrlo pozitivan primjer. Neki od njih su čak dobili i parcelu zemljišta e, i tamo se mogu baviti poljoprivredom. Dakle, usprkos kritikama koje upućujemo Gandi, Smatram da bi se Europska unija trebala e, aktivno uključiti u rad sa novim izbornim povjerenstvom i posebno s civilnim društvom e, i na taj način doprinijeti poboljšanju uvjeta za održavanje sljedećih izbora. Hvala, e, zahvaljujem jednom i drugom. Želim samo reći da u okviru naše potpore demokratskim procesima e, pokušavamo da se parlament angažira i prije i poslije održavanja izbora, ne samo da odlazimo u da imamo promatračke misije svakih pet godina. E, veleposlanice, vi ste htjeli uzeti riječ. Ako se ne varam, mi smo dobili primjerak vaše izjave, tako da možda nam možete skrenuti pozornost samo na neke dijelove vaše izjave. Hvala predsjednice. Ovdje je inače i potpredsjednik parlamenta Ugande i on će dati izjavu u ime izaslanstva Ugande. Ispričavam se, ja sam, rečeno mi je da će potpredsjednik doći, onda je, sam dobila informaciju da ne može doći, tako da lijepo vas pozdravljam gospodine. Hvala i vama predsjednice i zahvaljujem vam što ste mom izaslanstvu dali priliku da sudjeluje na ovom sastanku u dijalogu sa uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta. Predsjednice, dopustite mi da vam kažem da sam prošle godine u svom uredu primio izaslanstvo Europskog parlamenta i tada smo e, razgovarali o tome je li potrebno da e, jedna promatračka misija dođe u Gandu. I mi smo im rekli ako sumnjate, ako imate sumnje u vezi sa onime što se događa u Gandhi, onda mm, vam mi možemo reći da neki zakoni nisu doneseni. Možda bi to bio dovoljan razlog da se vi odlučite doći na promatranje izbora i meni je drago što se Europska unija s nama složila, što su uputili promatračku misiju i to je razlog iz kojeg imamo ovu raspravu jer da vi niste došli k nama u posjet, e, mi ne bismo sada imali o čemu razgovarati. Drago mi je da je donesena odluka da se uputi promatračka misija u Gandu. Oni su e, imali priliku promatrati izbore, e, oni su formulirali neke preporuke i evo sad razgovaramo o njihovom izvješću. Republika Uganda pozdravlja održavanje dijaloga i posebno u pitanjima zajedničkog interesa Europskoj uniji i Ugandi. Što se tiče ovog izvješća, mi bismo htjeli izniti nekoliko komentara. Izborno povjerenstvo Republike Ugande nastojalo je pripremiti odgovarajuće okružje okruženje kako bi se održali izbori. Ti su izbori održani u veljači i u ožujku ove godine. Kao jedna mlada demokracija Uganda i njezine institucije izrastaju u jednu demokratsku državu. Uganda poduzima e, izborne reforme kako bi poboljšala e, demokraciju toj zemlji niti jedni izbori još do sada nisu održani u Gandi, a da pritom prethodno nisu uvedene reforme. Dakle, mi smo već imali e, takve reforme prije izbora 96. godine, e, a to su bili najbrži izbori, provedene su reforme 95. godine. Prije sljedećih izbora 2011. godine imali smo, naime 2001. godine imali smo reforme 2000. Isto vrijedi i za reforme koje smo proveli 2005. godine. Ja sam tada bio predsjednik parlamentarnog odbora koji je provodio taj, e, taj postupak. To je bilo 2005. godine. 2000. godine smo imali čitav niz reformi o izbornog postupka, e, slično kao i ovi izbori koji su sada zaključeni. Ja sam tada predsjedao, odnosno kontrolirao sam provođenje reformi. Svaki puta kada se održavaju neki izbori, identificiraju se određene, određene praznine koje treba korigirati. Dakle, bilo je mnogo pritisaka da se provedu reforme i e, ljudi su tražili provođenje reformi, tako da nismo baš shvatili zašto je došlo do tog pritiska u ovoj fazi što je stvaralo određeni nemir i dovodilo je do napetosti, a to nije bilo potrebno jer e, dakle izborne reforme u Ugandi su zapravo nešto što smo mi redovito provodili i vjerujem da e, bi i Europska unija mogla podržati ovu izjavu budući da se temelji na činjenicama. 2005. godine sjetit ćete se da je prije srpnja 2005. godine e, Uganda imala jednostranački sustav a referendumom 2005. godine smo usvojili višestranački politički sustav, a cilj je bio poboljšati demokratske procese u našoj zemlji. Dakle, mi smo bili svjesni da to trebamo učiniti i poveli smo dijalog s građanima koji su smatrali da mi ne možemo više odgađati vođenje višestranačkog sustava i dalje traje dijalog između vlade, političkih stranaka, i civilnog društva kada je riječ o izbornim reformama. U Ustavu postoji jedan forum političkih stranaka na kojemu se sve stranke okupljaju i e, upravo razgovaraju o ovim temama. Dakle, sve zastave svih političkih stranaka se nalaze na zgradi gdje se odvijaju ti sastanci. Taj dijalog i dalje traje i kao što sam rekao, prošle godine smo unijeli još neke izmjene u izborni sustav. E, dakle, zakon o predsjedničkim izborima je izmijenjen kao i zakon o parlamentarnim izborima te zakon o lokalnim vlastima e, temeljem kojeg se održavaju izbori na lokalnoj razini zatim izbori za osobe s invaliditetom starije osobe mlade mi smo revidirali sve te zakone kako bismo mogli predočiti jedan zakonodavni okvir koji bi olakšao održavanje izbora u veljači 2016. godine izbori su održani sukladno e, našim zakonima i bili su mirni i pošteni. Mi smo imali neke logističke izazove kao što je primjerice bila kasna dostava e, izbornih materijala i glasačkih listića. Imajući to u vidu, izborno povjerenstvo je, je primilo te materijale kroz određeno vrijeme ali dakle izborno povjerenstvo se javno ispričalo zbog tog kašnjenja, a i u nekim situacijama su produžili rok za glasovanje i dakle produženo je sa četiri sata poslijepodne, podne, dva sata duže kako bi e, se omogućilo biračima da glasuju, a u nekim mjestima su se izbori produžili na sljedeći dan, a tamo gdje se nisu mogli održati su odgođeni na 9. E, prošlog mjeseca, 9. E, veljače, odnosno 9. ožujka. Lokalni predstavnici su izabrani tek prošloga tjedna, u petak. Dakle, riječ je o jednom procesu koji traje a mi e, promatramo taj proces i razmjerno smo zadovoljni e, načinom na koji se to odvija. E, kao što je rekao predsjednik promatračke misije, predsjednik Museveni je proglašen pobjednikom izbora i dobio je 60,7% glasova Zatim sljedeći kandidat je dobio 35,07% iz foruma demokratskih promjena. Pozdravljamo preporuke promatračke misije, primjerice iz skupine Commonwealtha, koji su pohvalili izborno povjerenstvo što je produžilo rok za glasovanje kako bi i birači tamo mogli glasovati. E, u interesu nacionalne sigurnosti temeljem Ustava Ugande vlada ima obvezu i odgovornost da zaštiti stanovništvo, dakle građane Republike Ugande i njihovu imovinu. Bilo kakva naznaka od strane obavještajnih službi koja bi sugerirala da postoji namjera da se poremeti taj mirni postupak, dakle da postoje najave nasilja ili da neki ljudi žele koristiti društvene mreže i druge forme da e, poremete taj proces e, ili da koriste radio postaje kao što je bila situacija u susjednoj zemlji prije nekoliko godina kako bi ljude potaknuli na nasilje. Dakle, u takvim situacijama sigurnosne službe moraju reagirati i e, poduzeti određene mjere kao što je naveo uvaženi kolega zastupnik da e, su društvene mreže bile ograničene, dakle blokirane zapravo u nekim područjima i također su bila na snazi neka druga ograničenja, ali isključivo ograničenja dopuštena temeljem zakona. Dakle, cilj je bio zaštititi građane, zaštititi njihovu imovinu. I to temeljem obavještajnih podataka koji su e, primljeni da bi moglo doći do određenih problema ako se situacija ne stavi pod kontrolu. Isto tako, e, izborno povjerenstvo ima nadležnost nad svim elektroničkim medijima i oni su djelovali sukladno zakonu e, o komunikacijama kako bi se e, izvršila provjera sadržaja vezano uz nacionalnu sigurnost i kako bi se spriječilo one koji namjeravaju poduzeti određene kaznene E, aktivnosti. E, Uganda je zemlja u kojoj se sloboda medija jamči ustavom i na vrlo visokoj razini. Ako pročitate ustav vidjet ćete da imamo sve potrebne odredbe, pravo na informiranje i tako dalje. Mi smo donijeli zakone kako bismo omogućili građanima pristup informacijama. E, naše policijske snage su nadležne za zaštitu imovine, za sprječavanje kaznenih djela i održavanje javnog reda. Unutar e, policijskih snaga e, imamo sve veći broj službenika koji suzbijaju kaznena djela i prevencija kaznenih djela je sastavni dio rada policije to je inače uvedeno 1989. godine, a sada naši građani razumiju e, dakle koja je uloga e, tog dijela policijskih službenika. Dakle, službenici koji sprječavaju kaznena djela nisu sastavni dio nekakvih nekakve milicije, nego su građani koji su se dobrovoljno javili za promicanje stabilnosti i mira u Ugandi. Oni spadaju u jedan jasan e, pravni okvir, a država je pripremila memorandum za razmatranje vladi, a cilj je e, kako bi se e, donijeli zakoni za kojim bi se uredilo ovo područje. 2000, nedavno je obilježeno 100 godina rada i postojanja Ugande i velik broj građana Ugande dobrovoljno se odlučio pridružiti tom mehanizmu za osiguranje e, javnog reda. Tako da imamo mlade ljude koji su trenutno nezaposleni, ali koji vide da mogu vide u, tome dakle svoju ulogu i oni su također u sastavu tih snaga za sprječavanje kaznenih djela. Policijske snage djeluju profesionalno i e, ne reagiraju čak ni u slučaju provokacija, a vi koji ste bili e, u Ugandi mogli ste vidjeti sa kakvim se provokacijama suočavaju policijske snage u Ugandi. Tako da e, policijske snage i ostala, e, ostale snage ne e, vrše zastrašivanje predstavnika medija. Svi slučajevi su uzeti u obzir ozbiljno i provode se istraga ili je pokrenut sudski postupak. Nije istina da e, policijske snage Ugande vrše zastrašivanje nad predstavnicima medija, to nije točno. Naprotiv, oni aktivno i tjesno surađuju i u aktivnom su kontaktu s medijima i to je bio slučaj prije održavanja izbora. Dakle, policija intervenirala samo kako bi održala e, javni red i poredak. E, primjerice, jedan predsjednički kandidat je prije i nakon izbora unilateralno pokušao paralizirati e, normalno funkcioniranje u gradovima. Bilo je slučajeva gdje je neki kandidat dobio rutu, dakle gdje su mu osigurani, osigurano mu je da prođe kroz, e, da, da ima neometan, može prometovati. E, međutim, taj kandidat je insistirao da prođe kroz centar grada. Dakle, izborno povjerenstvo je neovisno tijelo i e, neovisnost e, joj je zamčena Ustavom. Članove imenuje predsjednik uz odobrenje parlamenta. Ovo povjerenstvo ima dobre rezultate u neovisnom radu. Primjerice odluka da imenuje predsjedničkog kandidata in absentia, dok je e, dakle 2006. godine bio u zatvoru. Dakle, oni su to učinili usprkos tome što je državni odvjetnik dao suprotno mišljenje smatrajući da ga se ne može imenovati in absentia. međutim državno povjerenstvo je ipak donijelo odluku da ga imenuje usprkos tome što nije bio e, nazočan. Dakle, to uistinu pokazuje koliko je državno povjerenstvo neovisno o svome radu. Inače, struktura državnog povjerenstva je decentralizirana na razini okruga i na lokalnoj razini, što omogućuje bolje upravljanje izbornim postupkom. U trenutku prebravanja glasova javnost je mogla svjedočiti procesu i također je dan primjerak na svim biralištima i isto tako Izborni rezultati su objavljeni na internetskoj stranici izbornog povjerenstva gdje se vide rezultati po okruzima i po biralištima. Do sada je ovo bila značajna platforma kako bi se informirala javnost i kako bi se rezultati mogli objaviti pravodobno. Izborno povjerenstvo uvelo je napredniju tehnologiju kako bi se povećala transparentnost izbornog postupka. Imamo eh, tehnologiju autentifikacije birača kako bi se utvrdio njihov identitet prije glasovanja i ta tehnologija omogućila je isto tako i bržu i točniju objavu rezultata 8 sati nakon zatvaranja birališta. Rezultati predsjedničkih izbora su objavljeni na internetskoj stranici povjerenstva i e, isto tako su navedeni detalji prema biralištima i okruzima. Isto tako postoji i detaljni okvirni zakon. Kao što je izborno povjerenstvo navelo, pravosuđe je obavilo pripremne radnje za rješavanje sporova, educirani su pravosudni dužnosnici kako bi e, donijeli odluke u slučajevima e, dakle osporavanja izbornih rezultata i e, izborno povjerenstvo je reklo da je bilo zadovoljno spremnošću pravosudnog sustava. Svi koji su to htjeli mogli su se mogli su pokrenuti postupak pred sudom, a te tužbe će se rješavati u zadanim vremenskim rokovima e, sukladno zakonu. Sudovi će odrediti odražavaju li izborni rezultati odluku građana. Bilo kakva bilo kako nastojanje da se postigne navodni kompromis e, istražit će se na sudu i vidjet će se je li netko imao motivaciju za počinjenje kaznenog djela. Policija u Ugandi nije e, kompromitirana što se tiče tih sudskih postupaka i bilo kakva tvrdnja u tom smislu ima za cilj ugroziti reputaciju naše zemlje. Isto tako je e, sudjelovanje, sudjelovanje građana doprinijelo transparentnosti u postupku prebrojavanja E, listića. Postoji neka pitanja koja se tiču sudjelovanja žena na izborima. Tu postoje brojni čimbenici kao što su sociodruštvena e, prihvatljivost i vlastiti izbor. Međutim, to se tiče žena diljem svijeta, neovisno o indeksu e, razvoja. Premda je Uganda manje razvijena zemlja, to je jedna od zemalja koja je postigla da sudjelovanje žena u politici bude jedan od prioriteta. Osim toga, tu su i jednaka plaća za jednak rad i jednake mogućnosti obrazovanja. Zatim tu postoji pitanje e, vezano uz e, naknadu za registraciju na izborima. E, to je nešto što određuje parlament. Inače, imali smo jednu ženu kao kandidatkinju, a u velikim u velikom broju zemalja e, tek treba ostvariti e, mogućnost da žene budu kandidati na izborima. Mi pozdravljamo zaključak e, promatračke misije da veći da veće sudjelovanje žena u politici daje doprinos osnaživanju žena. Mi isto tako pozdravljamo i preporuku promatračke misije E, i komentar da su e, žene odigrale značajnu ulogu u izbornom postupku. Poduzeti su napori kako bi se omogućilo osobama s invaliditetom da sudjeluju u izborima i u tom smislu pozdravljamo također preporuke. Zaključno želim još jedanput ponoviti da je vlada Republike Ugande predana nastavku dijaloga, poštivanja i razumijevanja s Europskom unijom u pitanjima od zajedničkog interesa. Hvala vam. Hvala lijepa, gospodine zamjeniče predsjednika parlamenta. Sada ću dati riječ kolegama koji to žele. Kolega Norbert Noiza ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, kad se e, sasluša izjava izaslanstva iz Ugande, stječe se dojam da je sve bilo dobro i u redu. Međutim, ja bih rekao, nije sve bilo dobro, ali mnogo toga je bilo dobro. Mi smo doista vidjeli da su učinjeni veliki napreci. E, mi smo e, imali kontakte sa novinarima uz naš promatrački rad i netko je spomenuo taj primjer e, pitanje je li čaša napola puna ili napola prazna mi smo zaključili da je u svakom slučaju napola puna e, dakle to pokazuje da smo u situaciji pratiti jedan pozitivan proces želim zahvaliti kolegama Kukanu i Jo koji su doista odradili izvrstan posao osobito što se tiče e, rada kolege Kukana, njegov rad je doprinio tome da je nastalo jedno veliko povjerenje, e, tako da smo sa svom trojicom e, najvažnijih kandidata imali direktne kontakte, između ostalog i uoči samih izbora, a dva sata smo E, imali prilike razgovarati i sa predsjednikom Musavenijom koji si je uzeo vrijeme za e, taj razgovor sa predstavnicima Europskog parlamenta i imali smo s njim jednu vrlo dobru razmjenu mišljenja. Želim također e, zahvaliti i našem osoblju koje je sve izvrsno organiziralo. Bilo je nekih teških trenutaka, bilo je nekih manjih nemira u gradu, ali naše izaslanstvo nije zbog toga bilo e, uznemireno, znali smo da imamo podršku i e, pomoć koja nam je potrebna. Što se tiče blokade društvenih mreža, želim reći da je vlada e, da bi možda bilo dobro da je vlada e, pritom postupila sa više suvereniteta i manje zabrinuto, ali sve ukupno e, gledano možemo reći da je usporedbi sa 2006. i 2011. da su doista postignuti e, veliki koraci naprijed, da, da je su E, ono što se dogodilo na dan izbora da su izborni materijali kasnili preko dva sata a ljudi su usprkos tome stajali e, u redu i po dva sata i čekali e, da se to dogodilo u Europi izborna komisija bi odmah morala dati ostavku međutim u Ugandi se to uspjelo razriješiti. Ljudi su strpljivo sačekali da materijali dođu. Najvažniji protukandidat eh, predsjednika Musavenija Posiče u ono kratko, u kratkom vremenu dok smo mi bili tamo je tri puta uhićen, odnosno sproveden do njegove kuće. Ja razumijem da je E, uganska vlada izjavila da su e, uzrok toga bile i provokacije od strane kandidata a međutim mislim da i u tom e, u vezi sa tim je vlada možda mogla nastupiti suverenije i ne dati se tako isprovocirati. Na vikend prije samih izbora E, dogodilo se nešto što još nikad nisam prije toga doživio, a to je bila četverosatna e, rasprava, odnosno e, sučeljavanje između kandidata, to je sada prvi puta dogodilo u Ugandi. Osam kandidata, suprotstavljenih kandidata su pružili ruke, skupa molili i otpjevali nacionalnu himnu. Dakle, to se doista e, može nazvati velikim napretkom, to pokazuje da e, a takve, takve simbolične geste su doista važne i pokazuju da je Uganda na dobrom putu. E, mi kao Europska unija i Europski parlament cijenimo i poštujemo ulogu koju Uganda igra nakon građanskog rata. Uganda je postala stabilni, faktor stabilnosti u Africi i naš zajednički napori trebaju biti usmjereni na to da se taj pozitivni proces dalje učvršćuje i nastavi. Polovica svih e, građana Ugande nije mogla sada izaći na izbore jer su mlađi od 18 godina. To pokazuje koliki je razvojni potencijal e, te zemlje e, i mislim da upravo e, je to točka gdje naša suradnja se treba koncentrirati i rad nevladinih organizacija koji svakako treba podržati kako bi se još više potaknuo proces demokratizacije u Ugandi koji je međutim na dobrom putu ukupno e, mislim da možemo reći da su e, izbori dali jasnog pobjednika e, izbori su prošli relativno mirno i mislim da možemo reći da ćemo nastaviti sa suradnjom i da možemo reći da smo doista postigli veliki napredak u suradnji sa Ugandom. Hvala lijepa. Riječ je Riječ sada ima gospodin Štefan Aua u ime IES-a e, službe za vanjsko djelovanje. Hvala lijepa gospođo predsjednice, zahvaljujem također e, na prezentaciji i izjavi e, potpredsjednika Uganskog parlamenta. Zahvaljujem gospodinu Kukanu na izvrsno određenom poslu u okviru ove promatračke misije u uskoj suradnji sa e, izaslanstvom Europskog parlamenta e, pod vodstvom gospodina Jo Lajnena. E, naši predstavnici su bili na terenu od polovice prosinca do završetka izbora. Bili smo svjedoci jasne jasne e, potpore demokratskim e, procesima demokratizacije u Ugandi. E, svjesni smo incidenata koji su se dogodili problema sa nejednakim pristupom medijima i resursima za različite kandidate. Nadalje došlo je do kašnjenja izbornih materijala a također je došlo do e, e, nasilnih intervencija policije i e, glavni kandidat oporbe bio je u kućnom pritvoru, a usprkos tome dobio više od 34% glasova. Doktor Mesiđe nije optužen za nikakva kaznena dijela i sud je naložio da ga se pusti na slobodu. E, Evropska unija također poziva da se e, sve svi dionici suzdrže od akcija i izjava koje mogu za posljedicu imati nasilje i e, incidente E, jako nam je drago što je danas ovdje nazočan potpredsjednik Uganskog parlamenta i što smo imali prilike saslušati njegovu izjavu. Hvala vam lijepa na ovom vašem izlaganju. Mislim da je vaša nazočnost ovdje svjedoči o važnosti koju Uganda priznaje, pridaje suradnji sa Europskom unijom i svjedoči o vašoj predanosti procesu demokratizacije u Europi, u Ugandi. E, nalazi promatračke misije e, govore o daljnjoj potrebi provođenja reformi. Mi iz službe za vanjsko djelovanje veselimo se e, konačnom izvješću koje će sadržavati i niz preporuka svim dionicima u Ugandi. Hvala lijepa. S nama je i predstavnik predstavnica komisije. E, da li želite nešto reći? Ne. U redu. Gospodine Kukan, da li vi želite ponovo riječ? Da li želite odgovoriti na izjavu gospodina potpredsjednika parlamenta? Hvala lijepa, bit ću vrlo kratak. Možda samo dvije, tri napomene kako bi se upotpunila slika kad sam prvi put govorio nisam spomenuo e, važnu aktivnu ulogu Ugande u, e, regiji, u svojoj regiji mi to jako cijenimo, to je doista e, Uganda doista igra aktivnu ulogu u, i doprinosi stabilnosti u regiji, mi to jako cijenimo. Mislim da je to doista važno e, naglasiti. Također želim spomenuti da je na izborima bilo mnogo međunarodnih promatrača i želim reći da smo e, mi međusobno jako dobro surađivali, imali smo e, dva sastanka koji su bili vrlo dobro vođeni. Nije nije nam namjera dati zajedničku izjavu jer su naši pogledi na e, izbore bili poprilično različiti, ali u svakom slučaju e, dobro smo surađivali i to je vrlo dobar element ovih izbora. Što se tiče ove izjave e, koju je iznio potpredsjednik Uganskog parlamenta. Ja sam pažljivo slušao sve što ste rekli, saslušao sve što ste rekli, shvatio sam mnogo toga što ste spomenuli. Ima nekoliko važnih pitanja e, za nas važnih koje niste spomenuli. E, ja shvaćam vašu e, zabrinutost zbog sigurnosti, ali ne može se sve objasniti tom zabrinutošću za sigurnost, osobito kad, ti, kad se ti argumenti daju, kad se daju argumenti da e, na temelju informacija dobivenih od obavještajnih službi kako bi se spriječili problemi, dakle ti argumenti po mom mišljenju ne zvuče uvjerljivo. E, vi ste naglasili svoju predanost e, dijalogu s Europskom unijom, to doista pozdravljam. Za Europsku uniju Uganda je partner i mi želimo jedno snažno partnerstvo, a za jedno takvo snažno partnerstvo doista moramo razgovarati otvoreno o svim pitanjima i to je jedini način kako možemo postići e, ono e, pozicije koje će biti od koristi i za Ugandu i za narod Ugande. Hvala lijepa, želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Mi e, mislimo da je ovo bio veliki doprinos e, našem dijalogu i suradnji sa Ugandom. E, mi smo svi predani tome da želimo e, donijeti bolji život svojim e, građanima i želimo doprinijeti stabilnosti i miru. Zahvaljujem vam što ste danas bili na ovom sastanku. Hvala lijepa. U redu kolege došli smo do posljednje točke dnevnog reda, to je točka 11. E, ribarstvene, ribolovne mogućnosti financijski doprinos predviđen sporazumom o partnerstvu ribarstva između Europske zajednice i Islamske republike Mauritanije za četvrogodišnje razdoblje. Riječ ću dati kolegi Ignaciju Korau koji je naš izvjestitelj za mišljenje. Kao što je predsjednica rekla, Činilo bi se na prvi pogled da ovdje trebamo reći samo da ili ne, no žao mi je što nas je ovako malo u ovom trenutku jer uz sporazum o partnerstvu u ribarstvu sa Republikom Mauritanijom, dakle o kojem ne možemo raspravljati, trebamo samo reći e, da ili ne, mene bi više zanimalo kako se razrađuju mišljenja e, odbora DEVE i mišljenja parlamenta o ribarstvenim sporazumima. Dakle, sukladno ovom sadašnjem članku 99, zapravo čini se da možemo reći samo da ili ne, ali tu postoji problem u vezi sa demokratskim nadzorom nad onime što čini komisija. To govorimo za sve to u Mauritaniji koja je jedna problematična, siromašna zemlja, u kojoj ribarstveni sporazumi imaju doista veliku ulogu. No, nažalost, ne možemo se baviti suštinom, nego jednostavno možemo usvojiti ili odbiti ovaj sporazum, a usvojit ćemo ga jer je i onako važan, no bilo bi prikladno kad bi ovaj odbor mogao se pozabaviti i suštinom prijedloga, budući da je riječ o jednoj zemlji koja je važna u razvojnom smislu. Dakle, molio bih predsjednicu da na to ukaže na konferenciji predsjednika. Dakle, o tome e, da se moramo pozvati na ovaj članak kao pravnu osnovu, a osim toga mislim da bi bilo i uputno postaviti zahtjev na temelju članka 53. da se bavimo ovim sporazumima i na odboru za ribarstvo jer su zapravo i članovi tog odbora samo pozvani da kažu da ili ne. Evo, toliko od mene. Mi ćemo odobriti sporazum eh, sa stajališta sadržaja, no mislim da u postupovnom smislu postoji problem koji trebamo nastaviti riješiti. Um, Hvala lijepa. Ja znam e, da je to tako, e, međutim takve su procedure, tako to funkcionira, ali to nas ne može zaustaviti. E, u slučaju, na primjer, sporazuma TTIP, mi ćemo, parlament će samo na kraju moći reći da ili ne. To je jednostavno tako. Ako postoje neke točke, neke neka pitanja u koja želite e, komentirati u vezi s kojima želite nešto reći, molimo vas da to učinite e, kako bismo mogli eventualno izvršiti pritisak od strane parlamenta, iako na kraju možemo samo reći da ili ne. No to ne znači da ne možemo načiniti izvješće i da dio tog izvješća e, ne mogu biti naše preporuke E, što treba e, učiniti ili e, izmijeniti. Ali evo, kao i u slučaju TTIP-a i kod svih drugih sporazuma situacija je takva da parlament samo na kraju odobrava ili odbija ono što se već ispregovaralo. U redu, hvala lijepa. Gospodin Berg iz glavne uprave Marije ovdje. Da li, gospodine Korao, da li vi želite nešto pitati predstavnik komisije? Ono što sam ja htio reći je da bi bilo bolje da smo u okviru odbora mogli imati raspravu o ovom sporazumu, a ne da samo na kraju e, kažemo da ili ne. E, mislim da tu postoji jedan problem u vezi, proceduralne prirode. Dakle, u redu. Ignacio, e, vi niste bili ovdje u prošlom sazivu parlamenta. E, prošli saziv je odradio veliki posao na reformi tih ribarstvenih sporazuma Eh, ali evo komisija je danas ovdje, odnosno predstavnik komisije i eh, možete im danas uputiti pitanja, možete s njima eh, komunicirati, voditi dijalog, zato je njihov predstavnik danas ovdje da bi odgovorili na vaša pitanja. Ne znam da li želite uzeti riječ, da li želite nešto reći u vezi sa ovim sporazumom ili sa sporazumima o ribarstvu općenito. Hvala predsjednice, da ja ću rado uzeti riječ, nastojat ću da ne govorim predugo, ali isto tako vam želim e, reći nekoliko riječi o tom sporazumu, o ribarstvu. Neću sada komentirati procedure koje su na snazi, mi poštujemo pravila i poštujemo odredbe ugovora. Što se tiče ovoga sporazuma, komisija je spremna povesti raspravu u bilo kojem obliku o tome. Mi o tome redovno razgovaramo na odboru za ribarstvo, ali i na drugim sastancima. Mi smo vam na raspolaganju, možemo razgovarati bilateralno ili u manjem sastavu. Budući da imam samo nekoliko minuta, želim reći da je ovo prvi sporazum o ribarstvu koji imamo. Ima proračun od 55 milijuna eura, dakle financijski je to visok iznos i odgovara velikim potrebama dijela Europske flote pokriva nekoliko vrsta i e, u to je uključeno desetak država članica, riječ je o uistinu o važnom sporazumu i mi smo iznimno zadovoljni da smo uspjeli ponovno pokrenuti pregovor s Mauritanijom s obzirom da su pregovori prekinuti na nekoliko mjeseci prošle godine, a od kad je potpisan u 11. mjesecu prošle godine, sada ponovno možemo nastaviti i dati svoj doprinos. E, ono što nas je vodilo tijekom ovih pregovora su dvije stvari. Kao prvo održivost resursa, mi smo bili vrlo oprezni u tome i u prihvaćanju mogućnosti ribarstva samo za one vrste za koje smo dobili jamstva da postoji višak, dakle kod nekih osjetljivih vrsta, primjerice hobotnice, nismo prihvatili da se ide na kvote, također smo smanjili kvotu za malu e, pelagijsku ribu Dakle, to je sastavni dio ovoga protokola, riječ je o srdelama, o skušama i tako dalje. Zatim, e, tu su brojke e, sljedeće, imali smo 300 e, tona, sada imamo 247. Dakle, kod tih osjetljivih vrsta mi smo primjenjivali načelo predostrožnosti. Kod nekih drugih vrsta, kao što je tuna, i neke demerzalne vrste, mi smo povećali količine. Također smo uveli veliku fleksibilnost da bismo mogli e, predvidjeti e, mogućnost ribolova novih vrsta ako se pokaže da je to moguće temeljem znanstvenih e, spoznaja. Što se tiče vrijednosti za novac, Imali smo dakle, to se promijenilo sa 77 na 55 milijuna i mi smo to uzeli u obzir korekciju količine, međutim mislim da je ovdje cijena mnogo niža nego što je bila i tu se odražava ribolovni napor e, koji se odnosi na evropsku flotu. Što se tiče razvoja, kao što znate, mi imamo i e, jedan dio koji se odnosi na pomoć, sektorsku pomoć, što olakšava partnerskim zemljama da uvedu mjere za potporu lokalnom ribolovu, ali isto tako i pomoć čitavom sektoru, dakle u kontekstu održivog razvoja. Mi smo povećali doprinos sa 3 milijuna na više od 4 milijuna eura. I to smo sve e, dopunili i određenim uvjetima i e, dakle rekli smo da ćemo e, izvršiti uplatu, sredstava samo ako se e, novac troši na odgovarajući način i pritom smo uzeli u obzir i zaključke revizorskog suda. Evo to su bila načela kojima smo se rukovodili. Sada imamo stabilni sporazum e, razdoblja, za razdoblje od četiri godine. Prethodni se odnosio na dvije godine i to omogućuje mnogo veću pravnu sigurnost Isto tako smo poboljšali i neke stvari u tehničkom smislu i želim podsjetiti da imamo dvije odredbe koje su zanimljive za razvoj te zemlje, to je kao prvo da se koristi dakle 60% mauritanijskih e, pomoraca e, Dakle, mi ćemo to riješiti u mješovitom povjerenstvu koja će održati sastanak krajem travnja i isto tako imamo obvezu iskrcaja u vrijednosti u visini od 2% vrijednosti ribe kako bi se ispunile prehrambene potrebe mauritanijskog stanovništva, ali isto tako i određenog broja izbjeglica iz Sahela e, koji se nalaze na teritoriju Mauritanije. Iz svih ovih razloga možemo reći da i smo dobili protokol koji je uravnotežen. Ja sam e, vidio e, vaše izvješće u kojem se daje preporuka da se parlament da suglasnost. Ja se nadam da će parlament dati svoje suglasnosti. Na tome vam zahvaljujem. Hvala lijepa na ovim objašnjenjima. E, Ignacio, imaš li nešto za dodati? E, glasat ćemo sutra, možda možemo pokušati poboljšati način kako e, kako se odvijaju te naše procedure. U redu, hvala lijepa kolege, time smo završili sa današnjim sastankom. Sastajemo se sutra ponovo u 9 ujutro, počinjemo odmah u 9 sa glasanjem a potom ćemo imati saslušanje o univerzalnoj zdravstvenoj skrbi. Hvala lijepa. Evo danas smo završili sa sastankom malo ranije. Hvala.